Dear colleagues, I think that it is time to start. Uvaženi kolege, možemo početi. Evo malo kasnimo. Odmah krećem sa prvom točkom dnevnog reda. To je usvajanje samog dnevnog reda. Ako nemate nikakvih primjedbi, mislim da možemo zaključiti da je dnevni red usvojen bez unošenja ikakvih izmjena i dopuna. Druga točka dnevnog reda su priopćenja predsjednika. Tijekom prošlog eh, CCT sastanaka gospodin Lange je najavio neke nadolazeće promjene. Eh, proširit ćemo dokumentaciju vezanu uz TTIP za cijeli parlament. Postoje tri vrste dokumenata oni za ograničenu e, uporabu e, kružni i konsolidirani tekst, odnosno pročišćenu verziju teksta, poslat ćemo vam e-mail kako bismo objasnili koji su dokumenti koji spadaju u ove tri različite kategorije. Što se tiče samog kalendara, e, izvanredni sastanak održat će se 27. siječnja taj sastanak će se održati u 15 sati i omogućit će nam da razmijenimo mišljenje sa potpredsjednikom Šefkovićem. te ćemo raspraviti donošenje prvih elemenata komisije vezanih uz klimatski i energetski okvir e, što se planira za kraj veljače. Također ćemo 29. siječnja poslije podne rezervirati za sastanak i to ćemo zadržati kao na, napomenu. E, imamo 21 jezik. E, dokumenti za sastanak su dostupni na internetu i imamo web streaming. Ako nema nikakvih e, drugih primjedbi, Treća točka dnevnog reda, odobrenje zapisnika sa sjednica koje su održane sljedećih datuma, smatrat će se usvojenim, a pod točkom četiri moram najaviti da ćemo u lipnju 2015. godine razgovarati o kakvoći goriva i obnovljivoj energiji. U lipnju 2014. godine postignut je politički dogovor, 9. prosinca je vijeće donijelo svoje službeno stajalište koje je najavljeno u plenarnoj sjednici 14. siječnja. Moram sada najaviti rokove. E, raspravit ćemo danas nacrt preporuka vezano uz točku dnevnog reda broj 7. Dogovorit ćemo se oko rokova za izmjene i dopune, odnosno amandmane koji trebaju biti predani do 27. siječnja, a glasovat ćemo u odboru ENVI za mogući mandat 24. veljače. Predviđamo glasovanje u plenarnoj sjednici 2. E, travnja. A sada toplo pozdravljamo gospodina Kasparca Gerharca, ministra za okoliš i regionalni razvoj Latvijskog predsjedništva. Kao i obično, na samome početku semestra novoga predsjedništva Pozvali smo ministra okoliša, ministra zdravlja, a ponekad pozivamo i ministre poljoprivrede, što su sve ministri koji u svojoj nadležnosti imaju pitanja koja su sastavni dio našeg portfelja. Obično ih zamolimo da objasne program predsjedništva za nadolazeći semestar. Veliko mi je zadovoljstvo što vam mogu predati riječ, gospodine ministre, za vaše uvodno izlaganje, a nakon toga da ću riječ članovima odbora kako bi vam mogli postaviti pitanja na koja ćete dobiti prilike odgovoriti. Izvolite, dajem vam riječ. Hvala vam lijepa. E, poštovani gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, poštovane kolegice i kolege. E, dopustite da vam na samom početku zahvalim na tome što ste me pozvali na ovaj sastanak kako bih iznio prioritete latvijskog predsjedništva. E, vi ste najvažniji odbor Europskog parlamenta na području zaštite okoliša. Kao što je naša premijerka već rekla u Strasburu, velika nam je čast što e, Latvija predsjedava ovih pola godine, ali to je istodobno za nas e, i velika odgovornost. Tim koji predsjedava u ime Latvije Stoga će sve svoje zadaće i poslove obavljati u tjesnoj suradnji sa Europskim parlamentom. Nati ćemo način zajednički uspjeti nositi se sa izazovima koji nam predstoje. Što se tiče prioriteta, oni su povezani i sa prioritetima e, predsjedničke trojke. Talijanski talijansko predsjedavanje i e, isto tako i vijeće zahvaljuje e, talijanskom predsjedništvu na do sada obavljenim poslovima. Latvijsko predsjedništvo naglasak će staviti kao prvo na klimatsku politiku, drugo e, poboljšanje kvalitete i treće učinkovito korištenje ograničenih obnovljivih izvora energije. Naš cilj je ostvariti održivi rast koji je povezan sa korištenjem obnovljivih izvora energije i održivim razvojem. Što se tiče klimatske politike Europske unije, jedan od najvažnijih zadataka tijekom našeg predsjedavanja e, odnosit će se na poboljšanje sustava trgovanja emisijama moramo ostvariti značajan korak eh, prema stabilnosti. A to je povezano sa utvrđivanjem eh, pričuva za stabilnost tržišta. Svi sudionici bi takvu mjeru pozdravili jer bi to značilo stabilnost. Jako mi je drago što se ovdje vode rasprave o prijedlogu rezolucije E, mi smo izradili prijedlog koji se odnosi na rezervu za stabilnost na tržištu i nadamo se da će se odgovarajući akt donijeti tijekom našeg predsjedavanja. Bilo bi nam drago e, ukoliko bismo mogli započeti razgovore na ovu temu sa Europskim parlamentom e, već početkom proljeća. E, što se tiče klimatskih e, promjena, e, tu je jako važna direktiva o posrednoj prenamjeni zemljišta. Mi ćemo raditi na tome da se donesu odgovarajući zakonodavni akti. Ono što je važno je ostvariti transparentnost i jasnoću što se tiče politike Europske unije na području biogoriva. E, cilj je ostvariti uravnoteženo rješenje kako bismo osigurali održivo korištenje e, biogoriva. Naše predsjedništvo e, uložit će velike napore kako bi oba zakonodavna tijela ostvarila dogovor. I vijeće i parlament žele osigurati bolju kakvoću zraka za naše građane. Onečišćenje zraka i nadalje je najvažnije čimbenike koji dovodi do raznih oboljenja. Iz tog razloga naše e, predsjedništvo e, ime za cilj nastaviti raditi na odgovarajućem zakonodavnom okviru u svrhu osiguranja poboljšanja kakvoće zraka. E, u tom kontekstu jako je važan i akcijski plan za kakvoću zraka. E, moramo osigurati će zraka koja neće biti izvor onečišćenja niti e, štete za okoliš, a niti oboljenja ljudi. Osim toga, e, radit ćemo na dogovoru što se tiče motora, srednjih motora na izgaranje E, cilj je ostvariti zajedničku podlogu za rad i tu nam je važna vaša potpora. Bilo bi nam drago ukoliko bi smo uspjeli ostvariti dogovor tijekom našeg predsjedavanja jer to je e, predstavljalo E, najvažnije ograničenje koje je stajalo na putu o odgovarajućem okviru u pogledu onečišćujućih tvari. Tu je važno definirati gornje granice. Međunarodno pravo također sadrži odredbe koje nam nameću tu obvezu. Mi vrlo skoro očekujemo odgovarajući prijedlog komisije koji treba biti tjesno povezan sa međunarodnom klimatskom politikom. Osim toga, što se tiče pitanja klimatskih promjena i kakvoće e, zraka, mi ćemo se baviti i e, pitanjima učinkovitog korištenja obnovljivih izvora. Gospodarski razvoj mora biti održiv. To je nešto što je važno već desetljećima. Mi imamo samo jedan planet, a ponašamo se kao da ih imamo nekoliko. E, gospodarski rast mora uzeti u obzir raspoloživost prirodnih resursa i zato je jako važno osigurati održiv razvoj, zeleni razvoj. Konkurentna Europa nije moguća ukoliko se ne uzme u obzir dimenzija zaštite okoliša. U ožujku će Latvijsko predsjedništvo organizirati jednu raspravu na odboru za zaštitu okoliša u pogledu agende 2020. Ova rasprava bit će povezana s jednim od glavnih prioriteta latvijskog predsjedavanja, a to je digitalna Europa. Povezanost između zaštite okoliša i informatičke tehnologije e, iznimno je velika i zato moramo iskoristiti sve potencijale koji se odnose na korištenje ograničenih prirodnih resursa. Odbor za okoliš u listopadu je dao do znanja da je spreman dati potporu našim nastojanjima da ostvarimo učinkovito korištenje ograničenih resursa i stoga moramo provesti u dijelo ambiciozan program zaštite okoliša. E, u skladu sa prijedlogom komisije smatram stoga da je jako važno i kružno gospodarstvo. Moramo osigurati da propisi koji se odnose na zbrinjavanje okoliša budu unaprijeđeni. Kao što je poznato, međutim, komisija je povukla e, paket koji se odnosi na zbrinjavanje otpada. To nije nešto što su svi podržali. U prosincu na odboru za zaštitu okoliša, međutim jako je važno da se nastave ove aktivnosti na vijeću za okoliš. Iz tog razloga Latvijsko predsjedništvo će dalje raditi na ovom prijedlogu komisije e, kao što je to već učinio odbor za okoliš. Daljna važna tema je zaštita biološke raznolikosti. E, prvi šest mjeseci 2015. E, dobro je razdoblje za rasprave na ovu temu na političkoj razini i isto tako na stručnoj razini. Strategija Europske unije za zaštitu biološke raznolikosti predstavlja temu na kojoj se može dalje raditi, a ovo je tema e, kojoj će biti posvećen, posvećeno neformalno e, vijeće e, za okoliš u travnju. Bavit ćemo se pitanjima zaštite biološke raznolikosti u zemljama članicama na tom sastanku. Radi se dakle i o provedbi e, smjernica Europske unije na razini država članica. E, dio sjednice u travnju odnosit će se na pitanje biološke raznolikosti i povezanosti E, biološke raznolikosti sa energetskim i gospodarskim pitanjima. E, iznimno je važno voditi računa o obje ove teme. Biološka raznolikost, e, gospodarski rast, energetika, to su važni ciljevi na kojima moramo zajedno raditi. Bavit ćemo se pitanjima E, značaja biološke raznolikosti u kontekstu poljoprivrede i prehrambene industrije. E, Latvijsko predsjedništvo želi tjesno surađivati sa Europskim parlamentom kako bismo u prvom čitanju ostvarili dogovor o e, prijedlogu za novu hranu. E, očekujemo početak trijaloga tijekom latvijskog predsjedavanja. I na posljedku tema međunarodne klimatske politike i politike zaštite okoliša predstavlja vrlo važnu temu kojom ćemo se intenzivno baviti u narednim mjesecima s obzirom na konferenciju u Parizu gdje želimo ostvariti dogovor na globalnoj razini. jer zaštita okoliša na globalnoj razini i odgovarajući sporazumi na tom području predstavljat će jedan od prioriteta latvijskog e, predsjedništva. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo osigurali djelotvorno zastupanje Europske unije na globalnoj razini. U tu svrhu potrebne su velike pripreme. Ova godina bit će jako važna što se tiče razrade globalne održive razvojne strategije. Europska unija mora zastupati jasno i jedinstveno stajalište. E, to je konstatirao i Europski parlament u svojoj rezoluciji. Dimenzija zaštite okoliša mora e, biti bolje ugrađena i u sve procese za razdoblje nakon 2015. godine. Mi ćemo osim toga voditi računa o tome da je potrebno osigurati sigurno postupanje sa kemijskim tvarima. Basel, Rotterdam, Stockholm, sve te konvencije iznimno su važne i mjerodavne u ovom području. E, globalna suradnja na području zaštite okoliša iznimno je važna kako bismo ostvarili napredak ne samo u Europi nego na cijelom svijetu. Danas bih ovdje međutim e, želio posebno istaknuti vašu ulogu, uvaženi zastupnici. E, vaša uloga sve je važnija, važnija iz godine u godinu. E, tijekom ovih šest mjeseci mi se nadamo da ćemo tjesno i uspješno surađivati s vama, uvaženi zastupnici, a posebno e, što se tiče važnih i aktualnih pitanja e, kao što su rezerva za stabilnost tržišta, motori na izgaranje i druge teme. Time zaključujem svoje izlaganje. Želim nama i e, želim vama i svima nama puno uspjeha u radu na ovom području kako bismo osigurali održiv razvoj za budućnost e, naše djece i budućih naraštaja. Hvala. Gospodine ministre, želim vam zahvaliti na vašem uvodnom izlaganju. Mislim da sada možemo započeti zapravo sa dva kruga pitanja koja će postaviti članovi odbora ENVI. Krećemo odmah s prvim krugom pitanja. Najprije dajem riječ koordin, riječ koordinatorima i gospodin Belec za EPP je prvi govornik i molim njega kao i ostale koordinatore da se nastoje držati dvije minute koliko je predviđeno za postavljanje pitanja. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Zaista ću se potruditi da se ograničim na te dvije minute koje imam na raspolaganju. Gospodine ministre, hvala vam lijepa što ste danas s nama. Naravno, mi iz EPP-a želimo vam sve najbolje, mnogo sreće i mnogo uspjeha u nadolazećem semestru tijekom predsjedništva. Spremni smo naravno vrlo intenzivno i tjesno surađivati s vama u radu. Za početak, vrlo je zadovoljavajuće čuti ono što ste rekli o kakvoći zraka. Naime, malo smo se bojali da će Europska komisija jednostavno povući ovo pitanje i zadovoljni smo što se i vi također slažete s time da treba nastaviti s ovim ambicioznim eh, pristupom i mi se naravno nadamo brzom usvajanju direktive o e, emisijama. Također što se tiče kružnog gospodarstva, pretpostavljam da će moja kolegica Florence više govoriti o tome, ali ja samo želim reći da je sasvim jasno da ne želite napustiti taj projekt, sasvim je jasno da treba unijeti izmjene i dopune, ali isto tako treba nastaviti dalje raditi na tom pitanju, zato što je to jedan od najvažnijih sektora za razvoj održivoga gospodarstva i održive industrije u Europi. Dakle, to je nešto što nam e, je zaista važno i drago nam je što će se na tome dublje poraditi. Dozvolite da iskoristim e, priliku da govorim o projektu MS era, zato što sam izvjestitelj za taj projekt, to je definitivno jedan od glavnih stupova reforme vezano uz trgovinu emisijama. ETS, prijedlog Latvijskog predsjedništva u vijeću je zaista dobar, mi smo njime jako zadovoljni i e, Nadamo se također da će doći do brzog otvaranja pregovora u trijaloškoj formi. Otvoreni smo za takav razvoj događaja. Za tri do četiri tjedna ovaj odbor će također glasovati o svojem mišljenju e, vezano uz e, izvješće i tada treba zapravo krenuti trijaloški pregovori što je prije moguće. Dva pitanja za početak vezano uz odgodu u prodaji, odnosno odgodu dražbe. To je zapravo jedan od glavnih elemenata koji se treba riješiti kako bi pitanje MSR-a bilo uspješno riješeno. Um, kada govorimo o mm, rezervi za stabilnost tržišta, e, želio, bih zapravo čuti vaše mišljenje o tom pitanju. Također, mnogi e, članovi predlažu da se dio kvota koristi za ulaganje u nekakvu vrstu inovacijskih fondova koji bi se mogli koristiti za financiranje projekata u području energetike, e, mm, energetske učinkovitosti gradova i novih tehnologija. Koje je vaše mišljenje o tome? Drugi važan aspekt je dimenzija izmještanja u CO2. E, to je zapravo jedan od sastavnih elemenata sljedeće reforme sustava ETS-a, ali isto tako mnoge države članice zapravo žele neku vrstu jamstva. Evo, privodim svoje pitanje kraju. Dakle, žele jamstvo od strane vijeća i e, komisije da kada se radi o industriji u kojoj dolazi do intenzivne proizvodnje CO2, da će se uzeti u obzir njihove potrebe. Želio bih čuti vaše stajalište. A sada za socijaliste i demokrate Matijas Gurt. Kao i kolega Ivo Belete i ja ću govoriti dvije minute. Poštovani gospodine ministre, eh, hvala vam lijepa na vašoj prezentaciji. Drago mi je što ste govorili o paketu mjera za E, zaštitu kakvoće zraka. E, postoje mjere koje su predviđene u paketu komisije. Drago mi je što ste spomenuli i paket koji se odnosi na otpad. E, na zadnjoj plenarnoj sjednici nismo uspjeli usvojiti cijeli paket, ali smo jasno dali do znanja da što se tiče oba ova paketa imate našu potporu, dobili ste većinu i zato molim da tijekom vašeg predsjedavanja poduzmete odgovarajuće aktivnosti u vijeću. Čini nam se da je komunikacija komisije nedovoljna. E, potrebno ju je e, poboljšati kako ne bi ostala tek puka fikcija i privid. E, na tome je potrebno što prije raditi kako bi se odgovarajući akt donio što prije. Drago mi je što ste spomenuli i pitanje E, posredne prenamjene zemljišta. E, malo sam zabrinuti što se tiče europskog semestra. E, europski semestar se često spominje u okviru energetske unije. Mi smo danas već zakonodavac kao parlament i što se tiče energetike i što se tiče klimatskih promjena. Slušao sam prijevod vašeg govora. Malo je to zvučalo neobično. Vi ste to spomenuli u okviru unutarnjeg tržišta. Mi bismo željeli na tome raditi e, dosljedno. E, ne želimo da se koristi europski semestar za to. Mi smo zakonodavac e, i želimo ispuniti svoj zadatak. Očekujemo jasne signale od vijeća u smjeru Europske komisije kako bi oni podnijeli prijedloge zakona koji su poboljšani. A ne da organiziramo neke rasprave gdje razmjenjujemo mišljenja, a na koncu nemamo definitivan i konkretan prijedlog u rukama. To je ono što vas molim. E, što se tiče pitanja i tema koje ste spomenuli, smatram e, da je to odličan izbor. E, I moram reći da mi se čini da su uglavnom predsjedništva Europske unije koja, se, koja dolaze iz malih država članica odlična predsjedavanja sa puno uspjeha. E, to je obično slučaj. Ja se veselim e, ovom razdoblju od šest mjeseci gdje ćemo sadržajno ostvariti napredak e, što se tiče područja zaštite okoliša i klimatskih promjena. Hvala. Hvala lijepa i hvala vam što ste bili kraći od kolege i Belanta, sada gospođa Gerling za EKR. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem i gospodinu ministru. Gospodine ministre, hvala vam što ste došli. Ja bih vam željela postaviti pitanje koja se tiče projekta REFIT komisije, dakle utvrđivanje svrsishodnosti zakonodavstva, kako se namiravate postaviti u odnosu na taj projekt. Naravno, e, odbor NV je prihvatio da regulatorni trošak zakonodavstva je nešto što u velikoj mjeri e, snose posebice mala i srednja poduzeća. Usklađivanje sa tim propisima može tražiti značajne investicije. Jedna od stvari koje smo mi tražili u ovom odboru jest da ne govorimo samo o tome e, koliko je važno donositi određeno zakonodavstvo i je li to potrebno, već da se u sklopu ovoga projekta utvrđivanja svrsishodnosti vidi provodile države članice to i u kojoj mjeri je to troškovno učinkovito. Mislim da bi program REFIT trebao omogućiti da se stvari odvijaju brzo i efikasno. Možete li potvrditi svoju predanost programu REFIT komisije i možete li e, reći e, kakav je e, učinak, odnosno koliko ćete rigorozno pratiti učinak na mala i srednja poduzeća? Možete li se također obvezati tijekom latvijskog predsjedništva da će REFIT biti projekt koji traje tijekom cijelog trajanja vašega predsjedništva? Hvala. Hvala lijepa. A sada za grupu ALDE gospodin Garbendi. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju, zahvaljujem i gospodinu ministru Gerhardcu na izlaganju. Moram reći da e, mi je zaista veliko zadovoljstvo čuti prioritete koje ste odabrali za nadolazećih šest mjeseci. To su isti prioriteti koje bih ja sam izabrao. No, s druge strane, svi se ti prioriteti zapravo nalaze u određenim poteškoćama. ETS i klima, pitanja su o kojima je govorio gospodin Ivo Belet. Kakvoća zraka, na svu sreću, Europska komisija je napravila zaokret vezano uz tu temu, međutim još uvijek se tu skrivaju e, neke E, dvojbe. E, naime, vidjet ćemo što će vijeće i komisija učiniti u sljedećih nekoliko mjeseci. Vijeće navodno još uvijek razmišlja o tome da povuče taj prijedlog i naravno onda dolazimo do svega onoga što je povezano s jednim od vaših prioriteta, a to je mnogo efikasnije korištenje resursa, paket mjera vezan uz zbrinjavanje otpada i kružno gospodarstvo. Znamo što se dogodilo u komisiji. Prošloga tjedna povjerenik Timmermans nastoje objasniti e, na e, sastanku e, kluba zastupnika liberala zašto je povučen cijeli paket. Moram reći da ja nisam čuo niti jedan valjan argument za to. Argumenti koji koje je on iznio bili su na neki način, pa ne znam ni sam kako bih to rekao, pa recimo da nisu bili baš e, pretjerano uvjerljivi. Najnovije informacije kojima raspolažemo jeste da do kraja ove godine možemo očekivati iznošenje novog prijedloga. Ja osobno mislim da nemamo toliko vremena na raspolaganju, mislim da zapravo trebamo mnogo snažnije e, tražiti da novi prijedlog bude iznesen što je prije moguće. Dakle, moje pitanje vama je jeste li vi voljni tijekom predsjedništva izvršiti pritisak na komisiju da iznese novi prijedlog što je prije moguće? I e, vezano uz bioraznolikost, gospodine predsjedatelju, e, uvaženi ministre, drago mi je što je biološka raznolikost jedna od tema kojima se bavite. Sviđa mi se zapravo E, što ste to odabrali za prioritetar, ali razmišljamo onome što ste rekli o povezanosti biološke e, raznolikosti sa energetikom. Čini mi se kao da se radi o trade-offu. Jedno konkretno pitanje. Jeste li e, voljni tijekom ovih šest mjeseci iznijeti vrlo snažnu definitivnu izjavu vezanu uz zakonodavstvo, odnosno refit vezano uz naturu 2000. Ne govorim e, o tome da će se smanjivati razina zaštite, e, povjerenik Vela već je govorio o tome, zapravo želim samo potvrdu da će vijeće ići u istome smjeru. Hvala. Za goje, gospođa Konična. Dobro jutro svima. Hvala vam lijepa gospodine ministre, zahvaljujem vam na iznesenim prioritetima. Moram reći da mi je drago što nisam E, i morala čitati nekoliko stotina stranica teksta da bih e, shvatila koji su prioriteti. Odabrali ste prioritete koje bismo i mi odabrali. Ne samo zato što je nekoliko nadolazećih mjeseci zapravo od strateške važnosti zbog e, događaja u jesenu u Parizu. Međutim, vrlo je važno riješiti neke stvari u prvih šest mjeseci, odnosno za vrijeme vašeg predsjedništva, zato što ako se te stvari ne riješe, u preostalih šest mjeseci neće ostati dovoljno vremena. Jedna od važnih stvari je paket mjera vezan uz kakvoću, zraka. Pod vodstvom gospođe Gerling, naše izvjestiteljice, mi zapravo želimo nastaviti s radom na ovoj inicijativi. Jako mi je drago što ste nam se spremni u tome pridružiti. Međutim, usprkos tome želim vam postaviti pitanje koje se tiče paketa mjera vezanih uz kakvoću zraka. Kako će vijeće riješiti situaciju u kojoj imamo države članice koje uopće ne poštuju neke postojeće propise i jednostavno e, nikako ne uspijevaju e, učiniti što je potrebno e, iako je to zapravo tragično. Naime, zrak ne poznaje granica i to je nešto što ide na uštrb ostalih država članica koje poštuju propise o kakvoći zraka. Ja bih vas željela potaknuti, odnosno poslati vam apel da razmotrite na koji način se provodi postojeći propisi vezano uz kakvoću zraka. Ja dolazim iz Češke. Stvari koje su se, na primjer, dogodile u Poljskoj su na neki način izuzeća i zapravo se krše postavljene granice što predstavlja opasnost za naše građane kao i za okoliš naše zemlje. Mi nismo spremni tolerirati takve stvari, više to ne možemo. Prije nego što dođe do usvajanja novog zakonodavstva, ne smijemo zaboraviti da još uvijek postoje države članice koje ne poštuju niti stare propise. I moje posljednje pitanje vezano je uz e, nešto što niste spomenuli, a radili se o vrlo važnoj temi, a to je sporazum TTIP. Kako će vijeće sudjelovati u pregovorima? I što su za vas e, granice koje niste spremni prijeći kada se radi o pitanjima zaštite okoliša? Dakle, e, gdje ćete podvući crtu i nećete popustiti pod pritiskom SAD-a? Hvala lijepa, e, gospodin Bas Eckhout za zelene. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, dobro jutro gospodine ministre, dobrodošli u Europski parlament. Veselim se ovim mjesecima vašeg predsjedništva i kao što su drugi koordinatori klubova zastupnika istaknuli, što se tiče vaših prioriteta, drago mi je vidjeti da se slažemo. Mislim da je to dobar početak, dakle da se slažemo oko prioriteta. Što se tiče detalja, to ćemo razraditi kasnije, zato što mislim da kad se radi o pregovorima o biogorivima, možemo očekivati određene zanimljive korake, ali drago mi je što se slažemo oko prioriteta, to je već dobar početak. Ja bih se želio usredotočiti na međunarodne pregovore o klimatskim promjenama o kojima se još nije govorilo, jer naravno to je još jedna e, ključna tema. Iako se čini da je Pariz još daleko, dakle tek u prosincu, ali činjenica je da je jedan od razloga e, što nije došlo do pomaka to što smo u Kopenhagenu pokušali riješiti sve. E, jedna od stvari koje se moraju dogoditi kad gledamo što mora učiniti Europska unija jeste da zapravo e, moramo e, odlučiti o vlastitom doprinosu na međunarodnoj razini MDC-u. Jedno pitanje koje je pomalo još ne, o kojem se pomalo neveljko raspravlja je cilj od minus 40%. Kako će to izgledati? hoćemo li zapravo stvoriti nekakve rupe u propisima vezano uz ono što obećavamo na razini međunarodne platforme? Ja bih naravno savjetovao da se to ne čini. Zapravo jedna e, od najvećih rupa je što ćemo učiniti uz LLUCF E, naime, minus 40% je zapravo nešto što ćemo učiniti na međunarodnoj razini bez e, e, Lulu CF-a. Ako se postavimo taj način, mislim da bismo poslali vrlo negativan signal ostatku, ostatku svijeta. Možete li se pobrinuti da Lulu CF ne budu sastavnim dijelom ovih obećanih minus 40%? Hvala vam lijepa. A za FDD, gospodin Poličini. Zahvaljujem, predsjedniče. Poštovani ministre, dobar dan i dobrodošao. Htio sam nešto reći što će se možda činiti kao branjanje nacionalnih interesa, ali to nije tako. Želim vam govoriti o talijanskom iskustvu o kojem trebamo porazmisliti. Nakon toga moramo i pokušati shvatiti koja je europska dimenzija tog E, problema. Radi se o ognjenoj zemlji pod navodnicima koja se nalazi na jugu Italije u okolici Kazerte. U ovom dijelu Italije e, bacalo se radioaktivni otpad, a on se i palio i vatra je u e, zrak oslobodila toksične substance kao što su to bio dioksin. Epidemiološka studija koja se zove Sentieri, putevi, pokazala je da u okolici Napulja postoje patologije koje su vrlo rizične, a to su rak, mijehura, rak dojke i druge vrste rakova. E, isto se događa u okolici Kazerte. Prema posljednjim ažuriranim podacima ove studije vidimo da postoji rizik i kod zdravlja djece. I sada dolazim do europske dimenzije. Ima li smisla nastaviti koristiti kao jedini odvraćajući e, sustav e, nešto što je toliko dotaknuto korupcijom? E, postupke povrede prava plaćaju građani, a ne političari. I sada, hoće li ovo predsjedništvo razmotriti nove instrumente kako bi građani manje osjetili posljedice ovakvih fenomena kao što je zajamčeno u povelji o temeljnim pravima Europske unije. Hoćete li predstaviti neke prijedloge kojima ćete navesti sve da poštuju načelo da e, onaj koji onečišćuje i plaća? Zamolio bih gospodina Gerhardca da što je kraće moguće odgovori na ova pitanja koja smo čuli od kolega. Izvolite. Zahvaljujem poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Hvala vam na pitanjima koje ste postavili. E, pitanja koja ste postavili odnose se zapravo na najvažnije teme na ovom području kojima se treba baviti i vijeće i Europski parlament. Pokušat ću dati detaljne odgovore na ova pitanja, a za početak bih se osvrnuo na pitanje gospodina Beleta. Hvala vam lijepa na tome što ste postavili vrlo konkretno pitanje. Riječ je o reformi sustava trgovanja emisijama. E, postavili ste pitanje što je potrebno učiniti, spomenuli ste i pitanje odgode dražbi, e, spomenuli ste različite mogućnosti financiranja koje se mogu primijeniti isto tako E, postavili ste pitanje koje se odnosi na primjenu novih tehnologija. Mi u ovom trenutku intenzivno radimo na tome kako bismo sva ta pitanja objedinili u jednom paketu i to podnijeli parlamentu. Države članice zastupaju različita mišljenja. Mi ćemo dati sve od sebe kako bismo e, koordinirali ta različita mišljenja i ja se nadam da ćemo uspjeti iznaći rješenje koje će biti zajedničko i financijski uravnoteženo. I što se tiče svih e, sudionika na tržištu i svih aspekata. Nadam se e, da je to cilj koji ćemo uspjeti ostvariti u vijeću. Što se tiče emisija CO2, nema nikakve dvojbe da je to jako važno pitanje. Mi ćemo na njemu intenzivno raditi, ali ćemo raditi postupno. E, prvi korak u tom procesu je rezerva za stabilnost tržišta. E, to je pitanje koje moramo razraditi, a u tom kontekstu moramo se baviti i takozvanim isticanjem e, ugljika, jer ćemo samo tako uspjeti ostvariti napredak. Nadam se da sam dao odgovor e, u dovoljnoj mjeri na vaša pitanja. E, sada zahvaljujem gospodinu Groteu na pitanjima koja je postavio. Pitanja koja ste vi postavili iznimno su aktualna. E, spomenuli ste zapravo vrlo širok spektar tema. E, točno je da mi nećemo uspjeti do kraja riješiti sva ta pitanja do kraja ovog šestomjesečnog razdoblja, ali ćemo dati sve od sebe kako bismo ostvarili napredak. Što se tiče zelenog semestra, e, Latvijsko predsjedništvo će u ožujku razgovarati o ovim pitanjima u sklopu Agende 2020. Razgovarat ćemo o tome kako ostvariti napredak, a to ćemo morati povezati sa e, još jednim prioritetom koji smo definirali, a to je digitalna Europa. Sinergija između zaštite okoliša i drugih politika je nešto E, što definitivno moramo definirati kao rješenje kako bismo osigurali zeleni rast i razvoj. Prelazim na sljedeće pitanje. Pitanja koje ste spomenuli su takva da mi svakako smatramo da je zakonodavstvo e, nešto što moramo unaprijediti, a da pritom ne smanjimo svoje ciljeve. Poštovani gospodine Gebrandi, Kada govorimo o zbrinjavanju otpada, vijeće je podržalo opće ciljeve. E, bitno je osigurati ekonomično korištenje resursa i poboljšati pravni okvir što se tiče zbrinjavanja otpada. To će nam pomoći i da ostvarimo napredak u okviru sedmog okvirnog programa i isto tako e, što se tiče strateških, strateških ciljeva iz Agende 2020. Puno tema je već spomenuto i spomenuto je da je komisija predložila da se povuče paket koji se odnosi na zbrinjavanje otpada i kružno gospodarstvo. E, vijeće je sa zabrinutošću primilo taj prijedlog. Razgovarali smo i o drugim aspektima ovog paketa. E, velik broj država članica spreman je konstruktivno raditi i dati svoj doprinos kako bismo e, pronašli zajednički nazivnik i to temeljem postojećeg prijedloga komisije. Slično kao i vaš odbor i mi ćemo dalje raditi na ovom prijedlogu i spremni smo e, nastaviti rad na ovom tekstu E, spremni smo isto tako koordinirati stajališta država članica, to je ono što je sada pred nama. A vidjet ćemo kako će dalje postupati komisija i koliko će biti ambiciozni predloženi ciljevi. Vidjet ćemo isto tako kada će se objaviti definirani prijedlozi i to će biti podloge na kojima ćemo dalje raditi. E, gospodine Gebrandi, vi ste također e, spomenuli biološku raznolikost. Biološka raznolikost jedna je od najvažnijih tema kojima će se baviti Latvijsko predsjedništvo. E, komisija je započela rad na prijedlogu zakonodavstva. Rad na tim prijedlozima trajaće duže od našeg predsjedavanja. Neformalno vijeće E, će biti sastanak koji ćemo iskoristiti za otvaranje e, stručnih rasprava o ovoj temi. Poštovana gospođo Konečna. Vijeće pažljivo prati što se događa na području kakvoće zraka u Europi. Kakvoća zraka odnosno loša kakvoća zraka povezana je i sa oboljenjima. To je područje koje je od iznimnog značaja za našu budućnost i za sve građane Europske unije i stoga ćemo mi dalje raditi na ovom području. E, čiste zrake iznimno je važan za sve, a države članice moraju aktivno sudjelovati i osigurati provedbu postojećeg zakonodavstva. Što se tiče pitanja koje se odnosi na TTIP, tu bih želio reći da su standardi zaštite okoliša u Europskoj uniji među najstrožima na svijetu, ako ne najbolji, onda svakako je to jedna od najboljih stvari koje smo uspjeli ostvariti i to treba biti osnova na kojoj ćemo dalje e, voditi transatlantske pregovore. Standardi zaštite okoliša su nešto što ćemo svakako braniti jer e, moramo e, dalje štititi naše zajedničke vrijednosti. Gospodine Ekot, što se tiče pregovora na međunarodnoj razini i ciljeva Europske unije, e, kao što sam rekao, ova godina je presudna na tom području. Mi se nadamo e, da će aktivnosti u Parizu biti uspješne. E, važan korak prema ostvarenju uspjeha je konferencija u Limi. Na njoj smo dobili odgovor na brojna pitanja, između ostalog i zahvaljujući zaključcima vijeća, jer iz njih je očito da su sve politike na području zaštite okoliša i klimatskih promjena iznimno važne. Drago mi je što je ostvaren uspjeh u Limi i to zahvaljujući italijanskog predsjedništva uz e, stajalište država članica Europske unije je bilo koordinirano i ujednačeno. E, aktivnosti su bile koordinirane i konstruktivne. Rasprave su bile vrlo zahtjevne i ozbiljne, ali puno od onoga što smo zamislili uspjeli smo ostvariti. Ova će godina biti presudna. Mi ćemo tijekom prvih šest mjeseci aktivno raditi i u Ženevi i Bonu koordinirati stajalište Europske unije. Aktivno ćemo i konstruktivno surađivati sa komisijom, očekujemo komunikaciju komisije. Imao sam dobre sastanke sa e, ministricom zaštite okoliša e, Luksemburga, sljedeće zemlje koja predsjedava i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ostvarili uspjeh u Parizu. Francuska je isto tako iznimno angažirana i poduzima brojne aktivnosti. E, koje su to mjere koje možemo poduzeti kako bismo ostvarili smanjenje od 40%? Moramo raditi korak po korak. E, prvi prijedlog bio bi sljedeći. E, sustav trgovanja emisijama e, mora se poboljšati. To je prvi korak. Nakon toga obnovljivi izvori energije. I isto tako je važno pitanje lulucf dakle korištenja i prenamjene zemljišta i šumarstva. E, do sada se još nismo bavili tim pitanjem, ali ćemo pokrenuti tu temu na vijeću. Gospodine Betićini, Iznimno je važno osigurati visoke standarde zaštite okoliša u svim državama članicama. Postoje one države članice koje se više brinu zbog e, kakvoće zraka, neke druge e, više su zabrinute zbog e, zbrinjavanja otpada. Nama je jako važno da se ova pitanja riješe u svim državama članicama, u svim dijelovima Europske unije, kako bi svaki građanin Europske unije vidio jasan napredak. Zahvaljujem gospodine ministre. Sada idemo na drugi krug pitanja. Molit ću kolege da se ograniče na minutu i pol kod postavljanja pitanja. Gospođa Elizabeta Gardini, izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru Gerhardu i želim mu uspješan rad u sklopu ovog prvog predsjedanja vijećem sa strane Latvije. E, htjela bih se sad vratiti na kakvoću zraka. To je jako osjetljiva tema i za naše sugrađane. Što se tiče parlamenta, mislim da tu postoji problem s rokovima i metodom. Mm, mi ne znamo koliko će trajati to zamrzavanje, jeste li vi sigurni u to, imate li kakvih informacija u vezi s time? A što se tiče sadržaja, moram reći da će svakako nekake, neke države e, osjetiti prekogranično zagađenje ali ako govorite sa stručnacima e, koji su nezavisni, oni će vam reći da neke države vode nekorektnu igru. E, neke države kažu da imaju unutarnje probleme. Tako da se nadam da će ovo zamrzavanje biti prilika da shvatimo koje su države prikazale stanje onako kako jest, a koje je nešto malo zbrljao, kako bismo mi tako rekli u Italiji. što se tiče dosljednosti u politikama za okoliš i boljem funkcioniranju e, tržišta, Među vašim prioritetima je takozvani non-road machine, dakle izvan cestovni strojevi. Što je s time? Zahvaljujem. A sada gospođa Bonafé. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. gospodine ministre, kao prvo htjela bih reći da se potpuno slažem s prioritetima koje ste prikazali za idući semestar. Održivost će biti ključna riječ. Ali vi ste govorili i o zaostavljanju prijedloga komisije da se povuče među ostalim jedan od predmeta s kojima se mi bavimo, a to je E, predmet e, otpada koji ulazi u paket okružnom gospodarstvu. Neću sada ući u detalje e, toga pitanja jer ćemo o tome govoriti sutra za vrijeme saslušanja. Dakle, neću se dotaći detalje o tom prijedlogu, ali želim podcrtati da se tu radi o kvalitetnom prijedlogu u sklopu kvalitetnog održivog rasta, ali to je bitno i za gospodarstvo i za zapošljavanje. I ako želimo izići iz krize, moramo se koristiti novim tehnologijama i e, zelenom, zelenim gospodarstvom. Kao što je kolega Grote rekao, prošli tjedan u Strasburu mi nismo donijeli nikakvu rezoluciju o programu komisije. Međutim, većina je iskazana vezano uz amandmane e, koji su zahtijevali od komisije da ne povuče paket o kakvoći zraka i otpadu. To znači da unutar parlamenta mi želimo nastaviti raditi na tim pitanjima. Vi ste rekli da ćete upravo to učiniti. I sad vas ja pitam, e, koje su vaše namjere? Hoćete li donijeti neke konkretne akte koji će ukazati na to da idemo u istom smjeru posebice što se tiče paketa o otpadu? Zahvaljujem, a sada gospodin Pjega. Thank Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Zadać dva pitanja, w zasadzie jedno związane głównie z Htio bih govoriti općenito o direktivi koja je usvojena nedavno, odnosno koju je odobrio parlament nedavno. Radi se o problemu prekograničnog pitanja, e, odnosno prekograničnog zagađenja. Predsjednik Juncker najavio je e, kontrolu na temelju propisa te direktive. I sada se tu postavlja pitanje e, odobrenja, odnosno autorizacije, jer tu postoji i pitanje genetski modificiranih biljaka. Države koje trenutno primjenjuju zabranu uzgoja ovakvih kultura, mogu li one surađivati s drugim državama na prekograničnoj razini? Zato što i takve države imaju svoja prava. Hvala. Zahvaljujem sada gospodin Torvald. Zahvaljujem predsjedniče. Gospodine ministre, dobrodošao u naš odbor. Pokušat ću e, nešto reći e, na temelju onoga što sam saznao o vama, čitao sam o vašoj karijeri, vidio sam da ste tjesno surađivali s gospodinom Dombrovskisom. Zbog toga je sada vrlo lako postaviti vama izravno pitanje. Tko će biti šef? Vi ili Dombrovski u pregovorima koji će se voditi? Jer e, vi biste vjerola, vjerojatno trebati imati, trebali imati vodeću ulogu, ali zanima me tko će to od vas dvoje biti. Zahvaljujem. A sada dajem riječ gospodinu Eku. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem i gospodinu ministru na izlaganju o prioritetima latvijskog predsjedništva. E, tijekom izlaganja nisam uspio razaznati jednu temu na koju bih želio skrenuti vašu pozornost. Od početka 2013. godine u Europskoj uniji na snazi je zabrana eksperimenata na životinjama za u svrhu proizvodnje kozmetike. I iz tog razloga smatram da je to svakako dobar e, korak u pravom smjeru, međutim i nadalje postoji kritika e, među građanima koja se odnosi na eksperimente na životinjama te kritike su opravdane, e, budući da se i nadalje provode eksperimenti, a u, i to u, na stotine takvih eksperimenata, a to će se nastaviti i u narednim godinama i koristit će se pokusne životinje čak i u slučajevima kada postoje druge mogućnosti za provedbu eksperimenata. Za to je nadležna agencija za kemikalije, a ove informacije mi je potvrdio i Europski ombudsman. Osim toga, zanima me što ćete vi učiniti e, kako biste se založili za zabranu eksperimenata na životinjama u svrhu proizvodnje drugih proizvoda za kućanstvo. E, to bi zapravo bilo bila logična mjera nakon donošenja one zabrane. Osim toga, e, definirano je u odgovarajućim propisima da se eksperimenti na životinjama smiju provoditi samo kao zadnja mjera i da se svugdje drugdje moraju provoditi alternativne e, mjere. I stoga apeliram na vas e, kako biste se založili za to da se zabrane eksperimenti na životinjama jer smatram da je to zločin. Hvala. Zahvaljujem. Pozivam kolege i kolegice da se pridržavaju zadanog vremena od minuti i pol. A sada sljedeći govornik. Uh, Govorit ću na hrvatskom. E, e, drago mi je što ste vi u svom govoru spomenuli kako ćete e, inzistirati na tome da se i dalje nastavi na radu u legislativnom paketu cirkularne ekonomije ali htio bih ovdje skrenuti nekoliko e, činjenica, znači nekoliko činjenica koje bih htio upozoriti i e, e, jasno postaviti pitanje. Ono što je jedna od važnih komponenti paketa cirkularne ekonomije je zapravo da se odgod, da se prekine odlaganje otpada na odlagališta i nažalost komisija u svom investicijskom planu umjesto da to prepozna kao jedan potencijal, ona zapravo to prenosi kao trošak u buduće generacije. Već sada e, veliki broj zemalja članica kasni u e, rokovima koje su postavljene do 2020. godine i svako odlaganje ove legislative će zapravo produžiti rokove na onoj razdoblje znači, koja mi ne želimo zapravo u budućnosti vidjeti. Što se tiče samih odlagališta i same komisije priznaju da je najbolje odlagališta s vremenom propuštaju, dakle imamo direktno ugrožavanje okoliša u budućim vremenima. Međutim, e, da budemo svjesni, to nije samo povezano sa problemima zaštite okoliša, nego se moramo osvrnuti na to da mi imamo onu količinu resursa koju odlažemo danas na odlagališta za koje uvozimo energiju iz Rusije, znači u obliku plina ili nekih drugih zemalja. Dakle, umjesto da smanjimo ovisnost uvoza energije, mi zapravo e, tu energiju, odnosno e, resurse bacamo na odlagališta. E, dakle, nije riječ samo o zaštiti okoliša, riječ je o učinkovitom gospodarenju resursima, ali i u energetskoj sigurnosti Europske unije. Pitanje koje želim postaviti je e, na koji način, kroz koje tijelo vi mislite djelovati da komisija zadrži ili što efikasnije znači promjeni ovaj e, paket cirkularne ekonomije zbog toga što smo svjesni da na zasjedanju ministara zaštite okoliša su svi izrazili mišljenje da treba produžiti s tim paketom, da treba ući u legislativni proces, međutim komisija i dalje kaže da će to povući. Hvala. Thank you very much. now Mr. Zahvaljujem. Sada gospodin Afronte. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine ministre što danas odgovarate na naša pitanja. Htio bih govoriti o plastičnim vrećicama o kojima se mnogo govori nakon sporazuma koje smo nedavno postigli s vijećem. Na temelju kompromisa države članice bi trebale uvesti neke mjere koje ograničavaju korištenje do 2018. godine i sa ciljem postizanja boljih rezultata do 2019. i 2025. godine. E, to je bilo potrebno kako bi se uskladila situacija u Europi zbog velike razlike među državama članicama. Na primjer u Italiji već godina imamo ograničenu upotrebu tih plastičnih vrećica, a drugdje to nije ograničeno. Znamo koje su dvojbe komisije. U prosincu smo čuli e, gospodina Timmermansa koji je rekao da vijeće i parlament sad žele ograničiti e, osjetljivost na to pitanje u državama članicama. Zato treba nešto poduzeti prije nego što se direktiva prenese u nacionalno zakonodavstvo. Situacija će biti teška. Gospodin Timersnović je govorio o povlačenju prijedloga kako bi se onda prijedlog izmijenjen predstavio prije 2015. godine. Možete li nam reći hoćete li nastaviti na tom putu kako se, bi se spriječilo da, će, da se komisija porotivi paketu o kojem smo već raspravljali? Zahvaljujem, a sada gospođa Dornano. Merci, euh, monsieur le président. Monsieur... Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, uvaženi gospodine ministre. Pitanje koje me muči jest zapravo da je potrebna odlična politička volja da bi se opravdali određeni politički izbori na globalnoj razini, a kao da se pritom ne uzima u obzir realnost onečišćenje, reciklaža, biološka raznolikost, pitanja su koja nisu jasno definirana, već za sobom povlače zbog toga troškove za građane Europske unije. Zanima me kakvu perspektivu, realnu i opipljivu, vi predlažete ovome parlamentu i komisiji, koji će biti instrumenti koji ćete iskoristiti kako biste osigurali izvedivost i provedbu politika koje zastupate. Također, e, Ujedinjeni narodi nastoje zapravo e, raditi na tome da osiguraju vlastitu neovisnost. Mene zanima koja jamstva za održanje suvereniteta Europske unije vi možete ponuditi. Hvala. Zahvaljujem. Sada gospodin Karlajn Florenc. E, Poštoveni gospodine ministre, dobrodošli. E, ja bih e, e, vam preporučio da e, zaboravite na svoj dobar kućni odgoj i da se potrudite da zauzmete odgovarajuću poziciju u odnosu na svoje kolege, jer kolega Grote je rekao da male zemlje puno toga ostvare dok predsjedavaju Europskom unijom. E, što se tiče pitanja o kojima razgovaramo, e, puno toga ovdje se zanemaruje. Ovdje se radi ne samo o zelenoj politici, nego se radi o e, gospodarstvu i ja se nadam da će svi to razumjeti i stoga morate ustrajati na tom pitanju. Kružno gospodarstvo predstavlja veliku šansu za Europu. Ovo je kontinent e, u kojem postoje veliki izvoznici, ali isto tako imamo i veliki uvoz sirovina. E, ukoliko smo tako loši što se tiče oporabe sirovina i e, reciklaže, onda ćemo biti suočeni s velikim problemima. Molim vas da ovu politiku tretirate kao politiku budućnosti. E, I ako je potrebno uđete u sukob sa komisijom, E, ne moramo e, svi biti identični. Ne moraju e, standardi iz Austrije biti automatski preneseni u Rumunjsku ili Bugarsku. Neke stvari se ne mogu učiniti odmah, ali moramo raditi u tom smjeru. Vi ste prava osoba za to i imate našu podršku. Dans. Zahvaljujem. Sad gospodin Danc. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine ministre na vašoj izjavi. Pozdravljam vašu najavu o prioritetima vašeg predsjedanja. Zato što osjećamo pritisak u parlamentu kako bismo sigurili da radni program komisije uključi i djelovanja vezano uz kakvoću zraka i da odustane od povlačenja paketa kao što se htjelo učiniti. Možete li nam pojasniti sljedeće? Što se tiče rada vijeća u sklopu e, direktive o kakvoći zraka, kako napreduje posao vijeću, posebice što se tiče novih maksimalnih granica za 2030. godinu? Što očekujete od nas u parlamentu? Kako vam možemo pomoći u tom procesu? jer e, paket o kakvoći zraka i e, drugi o kružnom gospodarstvu su sada izuzeti, ali sada postoji pritisak da se oni vrate e, u ovaj sustav, posebice direktiva o kakvoći zraka, ali kako mi možemo dati našu podršku u sklopu tog procesa Molim vas da nam to sad kažete. Bilo bi nam jako drago e, da to saznamo danas. Hvala lijepa. Gospodin Duncan. Hvala predsjedniče i hvala gospodine ministre što ste danas s nama. E, što se tiče Lime, tamo e, iskustvo nije bilo dobro, očekivanja su bila velika, a onda takvo razočaranje u rezultatima. Jasno je da mnoga gospodarstva nisu u stanju odvojiti se od e, svijeta ugljika u kojem se nalaze. I zato moramo ublažiti taj fenomen. Kako ćemo osigurati da te države prijeđu na niskougljično gospodarstvo ili gospodarstvo s nultom stopom ugljika? I što se toga tiče, možda e, hvatanje i e, skladištenje E, ugljika možda može predstavljati prepreku. Možete li nam komentirati što predsjedništvo može učiniti kako bi ponovno potaknulo raspravu o e, skladištenju e, CO2. U Škotskoj imamo plan mm, stvaranja plana u sjeveroistočnom dijelu zemlje u tom pogledu, a mi ćemo se svakako i dalje boriti za odvajanje jer e, jasno je da još uvijek nismo spremni potpuno se odvojiti od ugljičnog gospodarstva. Hvala. Zahvaljujem. A sada gospođa Šerpiri. Počete, eh, Zahvaljujem, predsjedniče. Kao prvo, drago mi je stvarno što je ministar ovdje danas s nama, a ja ću mu postaviti pitanje koje je važno za nizozemsku i za Europu. Situacija e, što se tiče prirode Europe je sljedeća. Mi očekujemo fitness check članak 17. E, direktive o e, staništu i direktive o pticama. U prvom semestru 2015. komisija će predstaviti izvješće o prirodi u Europi. U državama članicama, pa tako i u Nizozemskoj, Poljoprivredne e, tvrtke obuhvaćene su primjenom ovih e, pravila, odnosno propisa. Hoće li e, Latvijsko predsjedništvo smatrati da je važan odnos između ekonomskih ciljeva u gospodarskom sektoru i primjene direktive Natura 2000. Hoće li Latinsko predsjedništvo dati prioritet ovom aspektu i ponovno o tome porazgovarati s komisijom jer to je pravo vrijeme za takvu raspravu. A sada gospođo Dali. Zahvaljujem predsjedniče. Gospodin Gerhard, jako je pozitivno vidjeti da je klima jedan od prioriteta Latinskog predsjedništva sljedećih šest mjeseci. Nadam se da će predsjedništvo biti u stanju poslati jaku poruku, jer Europska unija treba takvu jaku poruku u ovom području. Što se mene tiče, mislim eh, da okvir za 2030. godinu za energetsku i klimatsku politiku treba obuhvatiti zakonodavne prijedloge. Eh, to moramo učiniti hitno. U tom pogledu molim komisiju da nam da zakonodavni prijedlog što prije, a vas kao predsjedništvo molim da nastavite raditi na tom pitanju. U vašem programu rekli ste da kao prioritet e, predsjedništvo će e, voditi doprinos Europske unije u sklopu globalnog klimatskog režima u Parizu. Htjela bih znati koji je vaš plan kako bismo osigurali e, kvalitetan put prema Parizu. E, predsjedništvo je također reklo da će nastaviti sa zakonodavnim prijedlogom o MSR-u kako bi se e, ojačao sustav trgovanja emisijama. Kako ćemo osigurati tranziciju prema stabilnom ugljičnom tržištu istovremeno osigurati tržišnu konkurentnost. Sljedeći govornik, hvala lijepa, hvala gospodine ministre što ste danas s nama. Jedno pitanje vezano sa prirodom 2000. Naturom 2000. Imamo mnogo problema sa provedbom ovog, ovih programa. Jedan od problema je to e, što u e, različitim državama članica imamo različito taloženje e, emisija dušikovih eh, oksida. U nekim eh, regijama će zbog toga doći do problema. Eh, Vidjeli predsjedništvo te probleme na europskoj razini treba stvoriti jednaku podlogu za sve poduzetnike. Što smatramo da treba učiniti zajedno s kolegama iz država članica kako bismo osigurali ovakvu jednaku startnu poziciju za sve? Htio bih sada evaluirati probleme na temelju socijalnih i ekonomskih faktora koji utječu na rad poduzetnika. Zahvaljujem sada gospođa Garcia Perez. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani ministre. Danas govorimo o bioraznolikosti. Vi ste spomenuli neformalni sastanak ministara okoliša koji će biti posvećen upravo tom pitanju. Htjela bih podsjetiti na konkretan slučaj. U Španjolskoj imamo novi zakon koji nam omogućava prenamjenu zemljišta. Prema prethodnim zakonima to nije bilo moguće, naime 30 godina nakon um, vatre na zemljištu nije bilo moguće to zemljište prenamijeniti. Europska unija nema zajedničku politiku šuma, ali ima strategiju za bioraznolikost koja predviđa da države članice imaju e, mjere protiv požara u sklopu svojih politika. Što mislite o tome? Smatrate li da izmjena e, španjolskih šumarskih zakona je protivna Europskoj strategiji za biološku raznolikost? E, na ovom neformalnom sastanku ministara okoliša možda bi se e, mogla potaknuti nekakva inicijativa za zaštitu naših šuma kako one više ne bi bile predmetom špekulacije. Zahvaljujem. A sada gospođa Angstrom. Poštovani ministre, hvala što ste s nama danas. Želim postaviti važno pitanje iz perspektive građana. Rekli su nam da ćete govoriti o sigurnosti hrane. Moje pitanje je kako ćete se pozabaviti kloniranjem, jer paket o kloniranju hrane ne omogućava suodlučivanje. Ovdje se traži samo suglasnost parlamenta, tu je potrebna e, većina, apsolutna većina u vijeću. Jeste li suglasni s time da bez e, označavanja hrane i bez sljedivosti E, klonova nećemo postići dobre rezultate. Ili ste u skladu sa stajalištem Pučana koje kažu da bismo trebali e, zabraniti e, kloniranje i klonirane sastojke u hrani. Gospodin Demeker, izvolite. Zahvaljujem. Htio bih se vratiti na odgovor koji ste vi dali na pitanje o paketu o kružnom gospodarstvu i otpadu. Vi ste rekli da želite nastaviti raditi na temelju sadašnjeg prijedloga. To je pitanje, odnosno odgovor koji vrlo cijenim, ali problem je u tome što povjerenik Timmermans je sudjelovao na sastanku našeg kluba prošli tjedan i nije bio u stanju uvjeriti nas u to da komisija stvarno želi zadržati visoku razinu ambicije. Pokušajmo sad vidjeti što kani učiniti komisija. Nadam se da će i vijeće pomno pratiti ovaj predmet. Vijeće ima e, stajalište da i zapravo čeka, ali kolege su podsjetile na važnost ovog paketa, održivo zapošljavanje, okoliš, E, sirovine. To su sve važne teme i kao predstavnik ECR-a, kao izvjestitelj u sjeni moram reći da ćemo mi nastaviti raditi na tom putu. 4. ožujka predložit ćemo najbolje prakse i proučit ćemo ih ovdje u Flandriji kako bismo shvatili kako se otvaraju perspektive u sklopu zelenog kružnog gospodarstva. Sve najbolje predsjedništvo. Sada gospodin Gazbara, izvolite. Ne nije ovdje. Dakle, gospodin Balaš, izvolite. Ni njega nema. Tražio je riječ, pa eto, gospodin Poc, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Drago mi je, gospodine ministar, što ste danas ovdje s nama. Biću kratak u postavljanju pitanja jer nemamo dovoljno vremena. radi se o disruptorima. Kod svakog e, mijenjanja predsjedništva mi se pitamo kako ćemo riješiti to pitanje disruptora, jer se radi o problemu koji je važan zbog bioraznolikosti. A vi ste rekli da će to biti jedan od vaših prioriteta. Gospodine ministre, mi još uvijek čekamo postoje neke osobne prepreke. Dakle, moje pitanje jednostavno. Hoće li vaše predsjedništvo pogurati iznalaženje rješenja u sklopu politike koja se tiče ovih disruptora? Hvala. Zahvaljujem. A sada posljednje pitanje, gospođa Kadenbach, izvolite. Ja, Dank, ja, äh, rad. Hvala lijepa. E, poštovani gospodine ministre, posebno mi je drago što ste najavili da će u svibnju biti održana velika konferencija o zaštiti biološke raznolikosti i zaštiti prirode. Koliko se sjećam, Latvija je bila među onim zemljama koje su iznijele stajalište da treba uvesti barem privremenu zabranu ili ograničenje neonikotonoida. Ova privremena zabrana e, istječe krajem 2015. a u svibnju će komisija obaviti pregled temeljem novih informacija a u svezi ove privremene zabrane. Koje će biti vaše stajalište? Što ćete vi poduzeti što se tiče ove zabrane koja je donesena temeljem eh, saznanja? Hoćete li raditi na općoj zabrani eh, s obzirom eh, E, na to da postoje opasnosti koje proizlaze iz primjene nikotinoida, odnosno pesticida i hoćete li ih povući iz trgovine? Zahvaljujem, a sada dajem riječ e, ministru Gerhardcu koji će odgovoriti na pitanja. Hvala vam lijepa. Ovo su bila vrlo zanimljiva i vrlo važna pitanja e, Pokušat ću na brzinu dati odgovor na sva postavljena pitanja. E, više puta je spomenuto kružno gospodarstvo. E, zahvalan sam na svim pitanjima koje ste postavili gospodin Florenc, gospođa Benofe. Su govorili o ovoj temi i postavili to pitanje. Možemo nastaviti, izvolite. No, e, kružno gospodarstvo. Spomenuto je da je kružno gospodarstvo gospodarstvo budućnosti i da je jako važno što se tiče pitanja zaštite okoliša u budućnosti. Već danas možemo vidjeti u sklopu ove krize koja nas je pogodila da su tehnologije budućnosti one koje mogu očekivati raste. Slažem se sa gospodinom Florencom kada je rekao da je svaka zemlja suočena sa svojim specifičnim izazovima i kolega iz Hrvatske ukazao je na određena problematična pitanja koja je potrebno rješavati različito u pojedinim državama članicama i uzeti u obzir specifičnosti. Kada govorimo o kružnom gospodarstvu, Možemo danas razgovarati o tome koliko će biti ambiciozan prijedlog komisije. E, spomenuo sam da su na vijeću ministara e, okoliša u prosincu mnogi e, ministri brojnih država članica rekli da su spremni dalje nastaviti raditi na ovom području, a i Latvija se založila za to. E, tako da je e, vijeće spremno dalje raditi na tome, a i komisija će dalje razraditi ovaj prijedlog. Što se tiče gospođe Gardini koje se odnosi na kakvoću zraka i prekograničnu suradnju, e, želio bih spomenuti da sam razgovarao sa češkim kolegama i razgovarao sam s češkim ministrom zaštite okoliša Pitanje poboljšanja kakvoće zraka iznimno je važno za svaku državu članicu i što se tiče svakog izvora onečišćenja. Naše je da je potrebno provoditi postojeće zakone i propise. Ukoliko se pojave nove inicijative, mi smo spremni raditi e, na koordinaciji u vijeću. E, Necestovna pokretna postrojenja su također bila spomenuta. E, situacija je različita od jedne države do druge, ali mi ćemo nastojati provesti koordinaciju u cilju iznalaženja jednog rješenja koje će biti prihvatljivo za sve. Mnogi Među govornicima spomenuli su biološku raznolikost i različite čimbenike koji utječu na to. E, španjolski kolega spomenuo je koliko je to važno i spomenuto je i e, to da se na neformalnom vijeću treba razgovarati o ovom pitanju. To je naš plan. Razgovarat ćemo o biološkoj raznolikosti i e, različitim faktorima. E, postoje različiti prijedlozi i mi smo spremni dalje raditi na njima. I spremni smo razgovarati o tome na koji način se biološka raznolikost e, može uskladiti sa e, korištenjem obnovljivih izvora i razvojem energetike. Izvještaj je o stvarnoj situaciji u državama članicama, o stanju biotopa i o konkretnom stanju stvari e, bit će iznimno koristan kako bismo dalje aktivno radili na rješavanju otvorenih pitanja na području biološke raznolikosti. E, spomenuti su i genetski izmjenjeni organizmi. U tom kontekstu zahvalio bih talijanskom predsjedništvu, zahvaljujem i Europskom parlamentu, a posebno ovom odboru ENVI na tome što je ostvaren dogovor. E, ovaj dogovor omogućit će državama članicama da utječu na postupanje sa genetski izmijenjenim organizmima. Novi propisi su nešto na čemu dalje moramo raditi. Iznimno sam zahvalan e, predsjedniku Junkeru koji je rekao da će se o ovom pitanju razgovarati uskoro. A kako bi E, propisi bili sve bolji. E, spomenuto je i pitanje kloniranja. Latvijsko predsjedništvo aktivno će raditi na tome kako bismo analizirali kompromisne prijedloge i kako se ne bi ponovila situacija iz 2011. Pomno ćemo pratiti rad Europskog parlamenta. Mi smo spremni na tjesnu suradnju. Ovo pitanje iznimno je važno za države članice i za sve građane Europske unije. E, što se tiče pitanja endokrinih disruptora, slažem se da je to iznimno važno pitanje na kojem ćemo raditi nakon što komisija podnese odgovarajući prijedlog. Osim toga, postavljeno je i pitanje suradnje sa gospodinom Dombrovskisom. E, gospodin torvalci je postavio to pitanje. E, ja sam imao mogućnost surađivati sa gospodinom Dombrovskisom. On je bio naš predsjednik vlade koji je uspješno radio na prevladavanju krize. E, pitanja zaštite okoliša nisu odvojena od politike gospodarskog rasta, socijalne politike dalje. Naravno da ćemo surađivati sa svim povjerenicima koji su zaduženi za teme koje se odnose na područje zaštite okoliša. Postavljeno je nekoliko pitanja o raznim inicijativama. Između ostalog, e, gospodin Duncan je postavio pitanje. E, Postavljene su pitanja kako nastaviti e, rad nakon Lime. Koje će se konkretne mjere E, provesti. Zaključci vijeća imaju povijesni značaj. Smanjenje od 40% je važan korak. E, to praktički znači da Europska unija ima vodeću ulogu kada govorimo o e, globalnoj politici za suzbijanje klimatskih promjena. Podneseni su konkretni prijedlozi koji se odnose na smanjenje emisija CO2, a postoje i drugi prijedlozi koji se odnose na hvatanje ugljika i druge mjere. E, mi smo spremni na tome aktivno raditi u vijeću i istražiti sve mogućnosti. Ovdje će biti jako važna konkretna suradnja kako bismo došli do konkretnih rezultata. U Limi smo imali priliku vidjeti da e, je izaslanstvo Europskog parlamenta bilo aktivno i iznijelo svoja stajališta i stoga smatram da su rezultati koji su ostvareni u Limi zapravo bolji nego što nam se učinilo na licu mjesta. E, zahvaljujemo od srca na svim pitanjima. Možda nisam uspio dati odgovor na sva pitanja, možda su neka ostala otvorena, ali kao što sam rekao, spreman sam surađivati s parlamentom u svakom obliku i isto tako sam e, vas spreman pozvati da dođete u Latviju, da sudjelujete na konferencijama koje ćemo organizirati, a spreman sam i doći ovamo razgovarati s vama o planiranim aktivnostima i isto tako informirati vas o provedenim mjerama i prijedlozima. Hvala lijepa. Zahvaljujem ministru na ovom korisnom pregledu, na korisnim odgovorima koje nam je dao danas nam je dao priliku da čujemo koji su prioriteti u e, našem području nadležnosti za vrijeme e, predsjedništva. Sada ćemo prekinuti sjednicu na minutu kako bismo dali mogućnost ministru da napusti našu salu i nastavljamo uskoro Dear colleagues, we are late and then uh, Poštovani kolege i kolegice, kasnimo, zato moramo odmah nastaviti sa sljedećom točkom na dnevnom redu. A sljedeća točka glasi ovako. E, molim vas, ako želite napustiti dvoranu, molim vas da to učinite brzo kako bi ostali mogli nastaviti s radom. U redu. Sljedeća točka na dnevnom redu je šesta točka. To je naše mišljenje o izvješću INTA, odbora INTA o TTIP-u. Dajem odmah riječ našem izvjestitelju, gospodinu Basu Tajsu koji će dati e, izlaganje o mišljenju odbora. Zahvaljujem poštovani kolege i kolegice. Koje su pretpostavke ove rasprave? E, sporazum o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i laganja TTIP nije samo trgovinski sporazum. Radi se o sporazumu s našim glavnim trgovinskim partnerom koje obuhvaća mnogo više od e, pristupa e, uslugama i robi. Obuhvaća i veliku, e, veliki dio regulativa. To nisu moje riječi, to su riječi gospođe Malmström koje ona izrekla u siječnju 2014. godine. Povjerenica je tom prilikom rekla da ne možemo odustati od okolišnih e, propisa i od zdravlja e, ljudi kao i od okoliša. Zato moramo imati na umu uvijek europsku perspektivu. Ako uvijek zadržimo naše razlike, nećemo imati poteškoća u bavljanju s pitanjem genetski modificiranih organizama. E, a neće biti poteškoća ni u pogledu uzgoja biljaka ili životinja. To su dobre pretpostavke za privođenje kraju ove rasprave. Gospodine predsjedniče, ja ću činiti sve što u mojoj moći kako bih osigurao kvalitetnu zaštitu. Mm, govorili se i o prehrambenim proizvodima i o farmaceutskim proizvodima, o medicinskim proizvodima u sklopu pregovora. To, taj je posao na samom početku. E, odbor INTA i naš odbor moraju ukazati na to što je moguće učiniti, a što nije moguće. Nadajmo se da ćemo uz veliku većinu doći do sporazuma. Imali smo jedan prvi susret e, mene kao izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni drugih klubova. Ostali klubovi su već razmijenili mišljenja sa mnom i međusobno. To znači da mi radimo na tom pitanju. Jasno je da tu postoje ograničenja. Ovdje imamo e, mišljenje, odnosno izvješće s mišljenjem koji mora sadržavati određeni broj riječi. A naše izvješće je dvostruko duže od onog što je predviđeno postupkom, zato moramo biti jako brzi u našem djelovanju, moramo biti spremni za sastanak u Srasburu. U prosincu smo e, naše rezultate predstavili u utorak, samo dan prije nego što je to bilo predviđeno. 23. prosinca 2014. Komisija proizvela tekst na temelju suradnje sa SAD-om. U tom tekstu jasno piše da komisija smatra da je suradnja između Europske unije i SAD-a pozitivna u vezi sa stvaranjem propisa. Pozivam vas da procijeniti ovaj tekst jer mi možemo imati snažan utjecaj na, eh, na okoliš, na zdravstvenu ispravnost hrane. Ovdje se govori o kodeksu alimentariusu koji mora biti ključni faktor u određivanju novih propisa. Taj tekst Europski parlament eh, E, vidi ulozi e, zakonodavca. Parlament ne smije se isključiti iz tog procesa. Pomoću amandmana pokušat ćemo ovaj položaj našeg parlamenta e, obraniti. tisuće 2014. ombudsman je izdao mišljenje o transparentnosti Mišljenje je objavljeno na sajtu opće uprave koja je nadležna za to pitanje i sada komisija i parlament mogu imati pristup čitavom nizu važnih dokumenata. Komisija je također imala javno savjetovanje prošli tjedan u vezi sa mehanizmom za rješavanje sporova između države i ulagača i postoji zabrinutost različitih organizacija zato što u pregovaranjima mm, se obuhvaća obično i ovaj mehanizam. Mehanizam za kojim poseđu ulagači i velike tvrtke u sklopu sigurnosti hrane, e, zdravlja i okolišnih propisa. Ovo izvješće je samo prvi nacrt. Mi ćemo svakako pokušati ovaj kostur onda ojačati i obogatiti. Imamo sedam odjeljaka Možemo ih podijeliti na dvije skupine. S jedne strane imamo specifične primjedbe u vezi s onime što bi komisija trebala učiniti, odnosno odbor e, za e, okoliš, a s druge strane imamo horizontalne e, primjedbe. U poglavlju od 1 do 5 imamo prve primjedbe. Ovdje smo provjerili neke kritike e, koje su e, iskazane u odnosu na TTIP. TTIP ne smije nas zaustaviti na našem putu. E, ovdje mislim posebice na rič. U službenom izvješću SAD-a jedan od predstavnika za trgovinu govorio je o preprekama za trgovinu. U tom dokumentu piše da su SAD voljni poraditi na programu REACH. Bilo bi stvarno e, to diskriminacijski. Jer zakon o e, kemijskim tvarima u SAD-u je vrlo ograničen, ne uzimaju se obzir posljedice za zdravlje ljudi i za okoliš. E, SAD ne želi poštriti pravila u tom pogledu i e, radi se o pitanju u kojem SAD nije potpisao međunarodnu konvenciju, ne primjenjuje međunarodna pravila o kvalifikaciji označavanju kemijskih tvari. ne znam e, kako bismo u sklopu pregovora mogli dobro surađivati jer riječ je samo jedan od aspekata. Tu postoji drugi propisi koji su trenutno e, predmetom rasprave. Na primjer, što učiniti s mesom kloniranih životinja? To se također obrađuje u sklopu TTIP-a. Vrši se pritisak u vezi sa različitim prijedlozima komisije u sklopu klimatske politike. U posljednjem sazivu vidjeli ste koliko je bilo teško za svakoga od nas pokušati riješiti pitanje klora ili korištenje mm, mliječne kiseline. Viđi Sanko i druge opće uprave sudjelovale su u raspravi i pokušali su vršiti pritisak na nas kako bismo donijeli konačnu odluku prošli mjesec i je pritisak ponovno izvršen. vezano uz direktivu o kakvoći goriva. Sve će to ući u mišljenje i u naše izvješće tu imamo zanimljive prijedloge što se tiče konvergencije u donošenju propisa. Tekst će biti objavljen 23. prosinca i prema gospođi Malmström postoje velike razlike između SAD-a i Europske unije što se tiče kemikalija, pesticida i propisa o integriranom usklađivanju um, zdravstvene ispravnosti hrane. A tu su obuhvaćena i fosilna goriva i ciljevi vezani s klimu. U ovom nacrtu imam i horizontalne napomene, isključenje sustava ZS i e, aspekt transparentnosti. U posljednjem odjeljku morat ćemo svakako izvršiti neke preinake. Ovdje je došlo do e, znatnog napredovanja, ali ja ću predstaviti amandmane e, na temelju sugestija Europskog ombudsmana koji je dao pozitivne primjedbe. Uzet ću u obzir sve što su predložili svi kolege, posebice izvjestitelji u Sjeni. Uh, uvjeravam vas da ćemo raditi konstruktivno i da ćemo svi zajedno surađivati. Svi oni koji budu htjeli dati savjet bit će poslušani. Zahvaljujem, a sada nastavljamo sa prvim krugom uh, uh, pitanja gospodin Dorfman. Um, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao što je izvjestitelj upravo rekao, E, izvjestitelji u sjeni imaju već neko vrijeme na raspolaganju ovaj izvještaj. No, kao što je rekao izvjestitelj, prostor koji mi ovdje imamo za naše mišljenje e, vrlo je ograničen Istog tog razloga u našem mišljenju naglasak trebamo staviti na teme koje su važne za naš odbor. E, ukupno postoji 11 različitih mišljenja različitih odbora i zato mi se čini besmislenim baviti se horizontalnim stvarima kao što je pitanje transparentnosti i pitanje rješavanja sporova investitora i države i SDS. E, mislim da je to zadatak e, odbora koji je nadležan za sve teme, a naš bi se odbor trebao ograničiti na teme ko, za koje smo mi nadležni. E, tu postoje razne teme o kojima se raspravlja u javnosti, a koji se odnose na sporazum sa SAD-om i puno je riječi o pitanjima sigurnosti hrane, između ostalog. Moj klub ima jedan konstruktivan pristup što se tiče ove teme e, i to konstruktivnije nego što proizlazi iz nacrta izvještaja e, kolege Stesa. E, u području sigurnosti hrane u sklopu TTIP-a postoje određene teme gdje u sklopu pregovora E, postoje e, problemi i razlike u odnosu na SAD Sigurnost hrane u Europi je jako važno područje i tu ne smijemo nazadovati. Naprotiv, potrebno je ostvariti napredak i zato mi se čini da nema nikakvog smisla razgovarati sa SAD-om o temama kao što su e, gentehnički izmijenjeni organizmi. E, naša stajališta u Europi su drugačija i naše zakonodavstvo je drugačije i što se tiče uzgoja određenih kultura i to nisu teme o kojima možemo raspravljati. Postoje međutim i neka druga područja i e, teme od kojih nećemo odstupiti. E, spomenut ću ovdje temu pesticida. Znamo e, da SAD ima politiku nulte tolerancije i postoje trgovinske barijere, a mi u SAD imamo velik izvoz e, prehrambenih proizvoda e, visoke kvalitete, a nulta tolerancija u području pesticida dovodi do toga da se uvode određene barijere. Mi bismo u području sigurnosti hrane i općenito na području zaštite okoliša trebali imati konstruktivniji pristup i E, sa većim samopouzdanjem i sigurnošću ulaziti u pregovore. Ne trebamo samo govoriti o tome što ne želimo, nego što je to što mi hoćemo. Ako pregovaramo, onda moramo točno znati što je to što mi želimo ostvariti. A moj je dojam da ovdje u parlamentu e, neprestano govorimo o tome što mi ne želimo napraviti, što e, ne želimo prihvatiti. A zapravo trebamo raspravljati o tome što mi želimo dobiti od SAD-a Recimo što se tiče označavanja podrijetla, to je tema koja je vrlo važna. Mi imamo konkretne zahtjeve što se tiče našeg pristupa američkom tržištu i zaštite naših proizvoda na američkom tržištu. Smatram da moramo imati aktivniju ulogu. U pogledu sadržaja ne bih želio ulaziti u detalje. E, moj klub još nije održao sastanak na tu temu i tek trebamo usuglasiti stajalište. E, veselim se daljem doprinosima i daljnoj suradnji sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Hvala. sada u ime socijalista gospodin Pavel děkuji také Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti izvjestitelju na izvješću, odnosno na prijedlogu izvješća, iako smo na samome početku ovoga procesa. Mislim da od samoga početka točno znamo što želimo. Želimo očuvati europske standarde u području sigurnosti hrane i javnog zdravlja Komisija kaže da je ona čuvarica ugovora. Dakle, mi kao parlament smo čuvari europskog zakonodavstva. Trebali bismo stoga znati što želimo. Žao mi je što ćemo raspravljati samo o mišljenju Trebali bismo zapravo raspravljati o izvješću na vlastitu inicijativu, poput odbora za poljoprivredu koji će raspravljati upravo o tome. Zato što mišljenjem nećemo moći obuhvatiti sva područja. Naime, postoji čitav raspon, vrlo široki raspon pitanja kojima bi se naš odbor trebao baviti. Većina dvojbi koje je iznjela javnost zapravo se odnosi na pitanje sigurnosti hrane i očuvanje javnog zdravlja. Ne bih želio pretjerivati niti biti previše negativan. Međutim, mislim da će moj klub zastupnika stati iza ovih komentara koje iznosim. Želimo biti otvoreni, želimo biti konstruktivni, ali za SND, europski standardi e, nisu podložni pregovorima. Rasprave i pregovori koji će se voditi bit će vrlo složeni. Zbog e, rokova bismo se morali usredotočiti isključivo ili uglavnom na pitanje javnog zdravlja i sigurnosti hrane. Izvjestitelj je govorio o zakonodavstvu REACH, dozvolite da spomenem još jedan dokument. Pripremio sam dokument koji je pripremio Američki kongres i veselim se sastanku sa predstavnicima Američkog kongresa. Mislim da će doći do problema. Naime, kongres smatra E, da e, određene stvari koje mi smatramo europskim standardima zapravo predstavljaju necarinske prepreke. Primjerice zabrana uvoza govedine e, pri čijem je uzgoju korišten hormon rasta. Kongres to smatra necarinskom preprekom. Ista stvar se odnosi na rezidue repartamina i uvoz višanja zaraženih monelijom. Čitav je niz segmenata koje treba pokriti, vrlo širok raspon tema. Mi u Europi želimo znati je li mlijeko koje se uvozi iz SAD-a mlijeko koje sadrži, na primjer, previše somatskih stanica. Dakle, e, opća pitanja kao što su transparentnost i rješavanje sporova investitora i države vrlo su važna. Međutim, mislim da se moramo uglavnom osredotočiti na pitanja koja se tiču sigurnosti hrane i e, javnog zdravlja. Jučerašnji sastanak pokazao je da postoji diskrecijski prostor za pregovore i nadam se da ćemo uspjeti zaštititi interese europskih građana kada se radi o sigurnosti hrade. Gospođa Gerling za EKR. E, hvala gospodine predsjedatelju. Kad sam prvi puta vidjela ovo mišljenje, moram reći da sam bila pomalo iznenađena. Bila sam iznenađena tonom mišljenja. Mislim da je e, prilično relevantno, ali mi se čini da se u prvi plan stavlja antiamerički taj e, program, da se ide protiv e, e, korporativnog svijeta i govori se zapravo o nekim pitanjima koja prema mojem mišljenju nisu usko povezana s pitanjima koja su važna za TTIP. Ja mogu shvatiti da su to stajališta primjerice zelenih, ali mislim da to ne bi trebalo biti sastavnim dijelom mišljenja koje predstavlja stav odbora i nas svih o TTIP-u. E, neću biti previše kritična, ali ću definitivno e, iznijeti čitav niz amandmana. Dozvolite samo da kažem da e, temeljem onoga što rekao gospodin Dorfman, moram reći da je ton vrlo negativan, ne spominje se niti jedno područje u kojem bismo možda u Europi e, mogli profitirati od postizanja tog sporazuma. Kao što se često spominje, ja sam izvjestiteljica o kakvoći zraka. Jedna od stvari koje sam otkrila jest da američki standardi, posebice kada se radi o emisijama iz automobila, su mnogo više nego naši, a standardi testiranja su toliko bolji u e, Sjedinjenim američkim državama, da se oni ne suočavaju s nekim problemima u kakvoći zraka koje mi imamo. Dakle, činjenica jest da naši postupci naše metode i standardi nisu uvijek apsolutno najbolje što postoji i mislim da zaista mnogo možemo naučiti jedni od drugih. Nigdje u izvješću ne spominje se potencijal za e, razvoj e, okolišno prihvatljivih poduzeća, zelenih poduzeća. Ja iskreno vjerujem da bi TTIP trebao zapravo biti katalizator za rješavanje postojećih trgovinskih pitanja i sporova. Ponovno, ni to se ne spominje. To je zapravo forum koji bi trebao strankama omogućiti da traže inovativna, pragmatična rješenja, a ne samo da se sije strah ili širi strah vezano uz regulatorna pitanja. Također, Mislim da način na koji se opisuje pristup e, Amerike pregovorima e, jednostavno nije prihvatljiv. Spominje se i e, REACH, dakle zakonodavni proces koji navodno dolazi u opasnost, nema apsolutno nikakvih dokaza e, koji ukazuju na to. Činjenica je da će postojati e, tijelo, međutim to tijelo neće imati apsolutno e, nikakvih ovlasti da nameće američki režim Europi. Potpuno je pogrešno ostavljati dojam u mišljenju da je tako nešto izvedivo. Ako želite marginalizirati ulogu ovog odbora, ne samo ovdje u parlamentu, jer ako na primjer e, ovo mišljenje ode na neka druga mjesta, e, marginalizirat ćemo se zapravo i na drugim mjestima i postat ćemo marginalci kad se radi o sudjelovanju u pregovorima, onda bi trebalo ovo mišljenje postati baš u ovom obliku u kojem je sastavljeno. Međutim, ja želim da budemo sastavnim dijelom tih pregovora, želim da se mišljenja i argumenti koje su neki kolege tako elokventno i dobro iznijeli čuju na pravome mjestu. I upravo zato mislim da trebamo E, promijeniti određene stvari. Ako nastavimo s ovakvim mišljenjem, onda će nam zalupiti vrata pred nosom u Americi vezano uz razgovor o određenim pitanjima. U Europi, kada se dogovorimo oko ekvira, svi se obvezujemo da ćemo činiti isto. I mislim da e, je potpuno pogrešno trgovinski sporazum um, promatrati na isti način. Mi se trgovinskim sporazumom ne obvezujemo na predaju suvereniteta drugoj strani potpisnici, već se obvezujemo na to da ćemo u okviru naših standarda, e, običaja, tradicija i kulture otvoriti se trgovinskoj razmjeni. Kao što sam rekla na samome početku, prilikom prvog čitanja ovog mišljenja bila sam vrlo razočarana, smatrala sam da je to previše simplistički prikaz TTIP-a, i naših američkih prijatelja i zaista mislim da s ovime nećemo postići nikakav napredak, tako da ću ja uložiti čitav niz amandmana na mišljenje. Hvala. Za grupu ALDE, gospođa Justin Majki. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ja bih također željela zahvaliti osobi koja je radila na sastavljanju ovoga mišljenja. Iako moram priznati da sam očekivala pozitivniji pristup. Očekivala sam malo više inicijative. Moram reći da se situacija promijenila od e, trenutka kada je ovo mišljenje sastavljeno pa do sada, posebice vezano s transparentnost primjerice, e, povjerenik je donio odluku da e, nam se stave na raspolaganju svi dokumenti s izuzetkom pročišćene verzije teksta. Ja se apsolutno zalažem za transparentnost. Međutim, ne možemo tražiti na uvide apsolutno sve dokumente, e, ako druga strana ne želi otkriti određeni dio informacija, onda je sastavni dio igre koju igramo određena atmosfera na koju moramo računati i činjenica da neće svi dokumenti biti dostupni. Želim međutim zahvaliti povjereniku što je spreman na transparentnost i pregovori su sada transparentni nego što su to ikad prije bili u usporedivim situacijama unutar Europske unije. Što se pak tiče točke 5, koja predlaže isključivanje određenih područja iz pregovora. Europski parlament je odlučio započeti pregovore i kada je to odlučeno da određene teme neće biti sastavnim dijelom pregovora, ali ne bih sada u ovoj fazi to mijenjala i dodavala nove teme koje će biti isključene. Mandat je unaprijed definiran. Važno je samo da se jasno kažu naši ciljevi, naše dvojbe, iznesu naše inicijative. E, dvojbe koji se tiču zaštite okoliša, sigurnosti hrane, korištenja kemikalija, pesticida. To su teme koje smo već spomenuli, dakle dvojbe postoje. Možda je dobro da umjesto e, toga da govorimo o tome što treba isključiti, jednostavno iznesemo svoje dvojbe. Slažem se da su neke od tih tema takve da je o njima e, nemoguće postići konsenzus. Jer su stajališta Europske unije i SAD-a previše različita, međutim na pregovaračima je da donesu odluke. Na nama je da paživo pratimo pregovore. Također, mislim da je dobro da znamo što američki kongres misli. Prošli puta, kada smo imali sastanak s pregovaračima, nismo uopće znali kako je stajalište kongresa. Tek nakon što je naš klub zastupnika ALDE bio u posjetu u Washingtonu, saznali smo da američki kongres nikad neće prihvatiti aktu. A sada moramo imati na umu da mi u parlamentu trebamo znati što misle druga strana. Kako bismo bili spremni na situaciju u kojoj će se trebati donijeti konačna odluka. Dakle, moramo pažljivo pratiti pregovore, postaviti ciljeve, zahtjeve i usredotočiti se što je u brifu našeg odbora. Zahvaljujem, a sada u ime GUE kolegica Forenca. Zahvaljujem, predsjedniče. Smatram da se mi danas bavimo raspravom koja je jako važna. Mi iz kluba GUE slažemo se sa općenitim pristupom koji nam je predstavljen u vezi s ovim višljenjem. Ovdje su detektirane mnoge opasnosti vezane uz TTIP. Smatramo da ovaj odbor može odigrati važnu ulogu. Zašto je ona važna? Zato što mi smo više puta e, kao klub GUE izrazili naše protivljenje, ali to ne proizlazi iz neracionalnih strahova, nego to proizlazi iz mišljenja koje e, se stvorilo za vrijeme rasprave. I to ne proizlazi niti iz klauzule o ISDS-u e e koja predviđa mogućnost da građani države odlučuju, nego to sve proizlazi iz razloga koji su predmetom rasprave ovog odbora. A to su zdravstvena ispravnost hrane i javno zdravstvo. Mi danas želimo obranati europske standarde, ali želimo također shvatiti koja bi mogla biti realna mogućnost donositelja odluka i parlamenta, pa e, na kraju krajeva građana, da u budućnosti odrede pravila, odnosno propise za zaštitu zdravlja potrošača i građana. Mi ćemo kao klub GUE usredotoči naše napore na poboljšanju teksta. Mislim da se ovaj tekst može još malo doraditi u vezi sa nekim aspektima. Prvo što treba doraditi je mogućnost da se kvalitetnije intervenira kako bismo izbjegli rizik da taj sporazum ponovno otvori raspravu o temama za koje znamo e, da su prirali se srcu SAD-a, to je GMO, hormoni, uzgoju životinja, e, klor, pesticidi i tako dalje. Nismo zadovoljni e, jamstvom koje smo dobili do sada od komisije i htjeli bismo dobiti dodatna jamstva o tim aspektima koji su sagledani u sporazumu. Drugi prioritet je e, primjenjivanje sanitarnih i fitosanitarnih propisa. Znamo da Europska unija primjenjuje e, sustav farm to fork, dakle svaka faza je sljediva. A znamo da američki sustav procjenjuje samo krajnju sigurnost krajnjeg proizvoda. U slučaju da dođe do prehrambene prijevare i do trovanja hranom, e, hrana ostaje još uvijek u prodaji. SAD ni drugi nisu još objasnili kako će se riješiti taj problem. I još imamo problem vezan u načelo predostrožnosti. E, ugovor iz Maastrichta predviđa to načelo, a mi ne želimo da se miješaju sustavi kontrole ex ante i ex post koji se provode na europskoj razini i na američkoj, eh, američkom tlu. Rezolucija treba obuhvatiti neke teme koje su povezane sa eh, rizicima okolišu vezano posebice uz hidrauličko frakturiranje jer znamo da se u Americi ne primjenjuju pravila o ograničavanju maksimalnih emisija CO2 u zrak. Govorili smo danas i o riču. TTIP ne može se koristiti kako bi se ublažila pravila Europske unije koje se temelje na pravila, pravilima predosložnosti. I u tom pitanju naš odbor e, bi trebao e, ozbiljnije raditi. Naš se klub već pokrenuo e, što se tiče socijalnog pitanja. Trebamo građanima dati do znanja kako rasprava o TTIP-u može nama, parlamentarnim zastupnicima, samo omogućiti da bolje radimo naš posao. Zahvaljujem, a sada u ime FTD-a kolega Afronte. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajući. Juče smo imali sastanak izvjestitelja u Sijeni. Tada smo izrazili pozitivno mišljenje u vezi s općim ustrojem ovog mišljenja. Mnogi kažu da je on kritičan u ovom izvješću. Mi zapravo mislimo da on kvalitetno odgovara na zabrinutosti koje su povezane uz ovaj ugovor. TTIP treba predstavljati šansu za Europsku uniju što se tiče zapošljavanja i rasta, ali ne smije ugroziti prehrambenu sigurnost zbog mm, veće zarade u gospodarstvu. Slažemo se s time da treba primijeniti načelo predostrožnosti jer je on temeljno načelo e, u potrošačkom pitanju. E, postoje i druga pitanja koja bi trebala omogućiti bolje stavljanje u promet e, tvari koje trenutno nisu dozvoljene u Europi. Jedan od osjetljivih područja koje bi moglo biti obuhvaćeno je prehrambeni sektor. U Europi bismo mogli zabraniti meso koje sadržava hormone i antibiotike E, takvo meso ne smije dolaziti u Europu bez preventivne kontrole. Možemo također obraniti teritorijalnost i karakterističnog proizvoda pomoću oznaka podrijetla proizvoda. Treba ćemo također i zabraniti uvoz mesa kloniranih životinja, na primjer mesa koje je tretirano klornim otopinama. Ne bismo htjeli da interes Europske unije bude iznad interesa Europe i da dođe do ugrožavanja naših standarda u prehrambenom sektoru na uštrb potrošača. Postoje prepreke koje predstavljaju trošak, ali TTIP ne smije ukloniti minimalne standarde i kontrole koji su potrebne za stavljanje u promet kemijskih tvari. Ne smijemo biti protiv građana e, i njihovog zdravlja e, i biti u korist velikih firmi. E, velike multinacionalke ne smiju biti u prednosti. Moramo zadržati što više europske standarde kako se TTIP ne bi pretvorio u smanjivanje standarda Europske unije u korist standarda SAD-a. Čuo sam da su neki kolegi rekli da kad se pregovara da je u redu zadržati tajnost nekih dokumenata. Po našem sudu nije u redu e, smanjivati carine, a da ne znamo što SAD traži od Europske unije konkretno. Dakle, liberalizacija tržišta ne smije se pretvoriti u politike koje ugrožavaju sigurnost, zdravlje i okoliš e, građana Europske unije. Zato mi moramo glasno nastupiti u tom pogledu. Hvala. Imam 12 zahtjeva za riječ. E, budući da kasnimo prema dnevnom redu, ljubazno vas molim da govorite kraće od minute i pol. Krećemo odmah Ehm, potpredsjednik Panju. Gospodine predsjedatelju, dragi kolege, mislim da je vrijeme i prilika da slijedom ovog mišljenja eh, preporuke Europske komisije kažemo ne. Ne određenom broju argumenata koje čujemo posvuda, čak i ovdje sam čuo neke od tih argumenata koji se ponavljaju. Smatram da si trebamo ostaviti vremena da Europskoj komisiji koja je zadužena za pregovore kažemo da mora poštovati načelo transparentnosti. Činjenica jest da ne možemo pregovarati u formatu od 28, normalno je da europski pregovarač bude Europska komisija kada se radi o trgovinskim pitanjima. Međutim, ti pregovori moraju biti ne samo transparentni, već mi kao Europski parlament moramo biti bolje informirani u svakoj od faza. Dakle, u svakoj od faza moramo imati pristup dokumentima Eh, u kojima možemo vidjeti, na primjer, da su određene stvari izmijenjene zbog eh, toga i toga. Prošli svibanj bio je specifičan zato što smo imali jako veliki pritisak vezano uz europske izbore i tu su se pojavile određene manjkavosti. Međutim, mi, europski parlamentarci, ne bismo smjeli nemati pristup informacijama. Također je nužno da Europska komisija postuje poštuje načelo informiranja uključivanjem e, organizacija civilnog društva kroz proces savjetovanja, primjerice konzultacijom 15 e, stručnjaka, nevladenih udruga, e, također i kroz postupak savjetovanja sa predstavnicima poslovne zajednice. Važno je da proces bude demokratski, javan, transparentan, s uključenim socijalnim partnerima i akterima iz organizacija civilnog društva, a ta transparentnost tek treba zaživjeti. Tijekom e, savjetovanja i konzultacija. Želim reći još jednu stvar. Europska komisija mora strogo poštovati pregovarački mandat koji joj je povjeren, moramo ostati ustrajni u određenim zdravstvenim i ostalim standardima, ne možemo e, zamijeniti europski američkim pristupom koji se temelji na znanosti i to tako da se traži da se dokaže da je određeni proizvod štetan za zdravlje, a da bi ga se povuklo sa tržišta da se vratimo na ono što je rekao određeni broj govornika prije mene, kao primjerice e, vas. moramo također posjetiti da smo mi, Europski parlament, ovih posljednjih godina uspjeli nametnuti naš veto vezano uz ugovor akta, također e, vezano uz eventualne prijedloge ostalih propisa za zaštitu osobnih podataka. Mislim da je to naša zadaća i mislim da naša preporuka treba biti takva da ukazuje na najveću moguću strogost u pridržavanju standarda kako bi se određenim maštarijama stalo na kraj i kako bismo pokazali da ćemo određenim broju područja biti protivno onoga što su iskazali Amerikanci. Dragi kolege, ljubazno vas molim da se držite ograničenog vremena. Peter Lize. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Jedna mala zamolba. E, možda bismo trebali odvojiti više vremena ovdje u odboru kako bismo razgovarali o transatlantskom sporazumu. To je tema koja je iznimno zanimljiva za javnost i trebamo je posvetiti dužnu pozornost. Čuli smo u izvještaju određene informacije, rast i zapošljavanje je nešto što je jako važno u Europi. I stoga je bolje da sa Amerikancima definiramo pravila za globalizaciju nego da to Amerikanci učine sa Kinezima. Mislim da to treba biti osnovno polazište. Unatoč tome ne treba doći do dokidanja određenih pravila što se tiče zaštite okoliša, zdravstva i tako dalje. Komisija mora isključiti određene teme iz TTIP-a ukoliko ne ostvarimo e, onakve odredbe koje su u skladu s našim propisima i zahtjevima građana. Drugo, e, s Amerikancima e, postoje razlike u mišljenju što se tiče e, trgovine emisijama i zračnog prijevoza. Stručnjaci kažu da se o tome može pregovarati u sklopu TTIP-a. Vode li se razgovori o tome? Ako ne, zašto? Treće, što se tiče kloniranja životinja, još uvijek ne postoji zakonodavni okvir. E, nažalost, to je slučaj naprosto iz razloga što se komisija nije usudila predložiti e, neki sadržajni dokument. E, moramo voditi računa o tome. Ne slažemo se sa ovim ležernim pristupom i moramo definirati svoje stajalište i podržati naše argumente u odnosu na Amerikance. Hvala. Gospodin eh, ehm, ik ben Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, nastojat ću se držati vremena. Moram reći da ja u TTIP-u vidim veliku priliku, ali isto tako i veliku prijetnju. Jedna od prijetnji jest uvoz jaja od e, neselica e, iz iz inkubatora. E, za sada još nemamo inkubatorsku proizvodnju neselica u Europskoj uniji. Može nam se dogoditi da e, uvezemo jeftina jaja takvoga podrijetla u Europskoj uniji. Ja ne bih želio da takvo rješenje uđe na mala vrata u sklopu pregovora e, o TTIP u Europu. Kad se govori o peradi i o govedini važno uzeti u obzir e, načela dobrobita životinja. Sljedeći govornik, slažem se sa gospodinom Lizom koji je rekao da nam treba više vremena za raspravu o ovoj temi jer je to tema koja je izuzetno važna i od velikog interesa i zanima javnost. Nastojat ću biti kratak. Mislim da je rasprava mnogo važnija nego što E, ljudi misle. Veliki broj ljudi kaže, ali ja jesam za TTIP. Ne znam kako to možete odmah tako reći. U TTIP-u ne radi se o carinskim pristojbama, radi se o propisima. I postoji temeljna napetost, odnosno razlika između onoga što ljudi govore. Dakle, trebamo zadržati naše standardne i činjenica da se raspravlja o propisima. Postoji napetost i to je nešto što se ne može poreći. To treba biti sastavnim, ključnim dijelom rasprave o kojoj ćemo, e, koju ćemo voditi. Jer tu napetost treba riješiti. Zato što neki ljudi kažu, ali dobro, uvijek postoje tehnički propisi, stručni propisi i propisi koji su više politički u naravi. Da, ali kako povući crtu, razliku, napraviti razliku između te dvije vrste propisa i tko to treba učiniti. O tome se treba voditi rasprava. U raspravama ljudi uvijek kažu, dobro, razmislite o propisima koji se tiču automobila, To je čitav niz specifičnih tehničkih pitanja. Da, ali ako vas zanimaju propisi koji se odnose e, na automobile, ja bih vas sve pozvao na svjetski forum za harmonizaciju e, vozila. Postoji čitav niz globalnih platformi na kojima se raspravljaju tehničke pojedinosti. Zašto povrh toga trebamo još i TTIP? Ja također mislim da bi trebalo možda ići više u smjeru usklađivanja političkih propisa, ali ako to činimo, onda zaista ulazimo na novo područje u koje moramo vrlo jasno definirati koje je naše mišljenje. Dakle, ova rasprava je zapravo mnogo temeljnija u svojoj naravi. Ne možemo samo reći volimo Ameriku i samo naprijed s TTIP-om. Hvala. Gospodin Balco. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Budući da ovaj nacrt uključuje i opća pitanja, ja bih se želio kratko osvrnuti na njih. tržište koje e, nema nikakvih komercijalnih e, prepreka nije tržište koje će pružiti iste prilike američkim i europskim poduzećima. Poznati gospodarski stručnjak o tome je rekao sljedeće. Ako dozvolite Vuku da uđe u peradarnik, možete si zamisliti kakve će biti posljedice. Što se tiče tema koje su nam najbitnije, dozvolite da kažem sljedeće. Međunarodna nevladina udruga koja se bavi zaštitom okolišta objavila je vrlo zanimljiv dokument pod naslovom GMO hrana i TTIP. I oni su zapravo iznijeli dokaze da su Amerikanci zapravo pod najsnažnijim utjecajem biotehnoloških poduzeća, čija je namjera razgraditi um, europske standarde. To je neprihvatljivo. Čestitam autorima ovoga mišljenja. Ja zaista ne mislim da su oni protiv cijenjenih američkih država. Oni su jednostavno za zaštitu europskih vrijednosti. A kada se govori o konstruktivnom pristupu, mislim da konstruktivan pristup e, ne može značiti odustajanje od naših interesa. Strankom ovog sporazuma možemo postati samo ako možemo čuvati vlastite interese. Gospođa Ostete. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Pročitala sam što predlažu izvjestitelji, moram priznati da sam dosta zabrinuta. Naime, ovaj prijedlog mi se čini eh, prilično dogmatskim i militantnim. Mislim da kad se radi o ovako važnom pitanju kao što je TIP, da je važno ostati razuman. Naravno, sasvim je jasno da se radi o temi koja je od ključne važnosti za naš odbor. Ona je u samoj srži onoga čime se naš odbor bavi. To je nešto što, među ostalim rekao i izvjestitelju sjeni EPP-a, bit će čitav niz mišljenja o ovome i vrlo je važno da naše mišljenje e, se bavi temama koje su od stvarne važnosti za naš odbor. Slažem se naravno da ne smijemo ni na koji način odustati od naših standarda, neovisno o tome radilo se standardima zaštite okoliša, sigurnosti hrane ili općenito e, higijene. Međutim, mislim ne možemo istovremeno ukazati povjerenje komisiji i biti previše zahtjevni ako ne ukažemo povjerenje komisiji kako bi onda ta komisija trebala pregovarati na odgovarajući način međutim e, vrlo je važno da zadržimo visoku razinu zahtjeva vezano uz teme koje su nam ključne važnosti Istovremeno ne možemo zatvoriti vrata svim pregovorima. Bilo bi zaista šteta da Sjedinjene američke države e, se okrenu kao što su već ranije činile prema Kini, e, misleći kako se s Europom nema o čemu pregovarati. Dakle, e, nema povlačenja, postoje gospodarski interesi koji su u igri, koji su izuzetno važni. Smatram da ne smijemo pitanje TTIP-a instrumentalizirati. Na nama je odgovornost e, kojoj moramo biti dorasli. E, zanimanje javnosti je veliko i na nama je da mi također objasnimo što bi TTIP mogao predstavljati. S time da istovremeno moramo e, jasno ukazati naše dvojbe i ne smijemo popuštati u stvarima koje su od temeljne važnosti za naš odbor. Hvala gospođa Bigbot. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja ću se držati um, dodjeljenog vremena, um, možda ću čak govoriti i kraće. Vrlo sam pažljivo slušala izvjestitelja i slažem se s njime kada se radi o pitanjima koja se tiču sigurnosti hrane. To treba biti jedan od naših prioriteta. Također se slažem s kolegom iz EPP-a koji je rekao da se moramo baviti i pitanjem označivanja hrane, posebice zemljom podrijetla. Ako e, se slažete s time, predlažem, a nadam se da se slažete, predlažem da mi to i podržimo. Ono što me najviše brine su zapravo klinička ispitivanja. Kontaktirali su me mnogo, mnogobrojni djelatnici u zdravstvu kao i organizacije koje se bave zdravstvenim pitanjima i oni ne žele da se e, TTIP-om potkopa transparentnost koja je postignuta u kliničkim ispitivanjima u Europi. Neovisno o tome jesu li klinička ispitivanja uspješna ili neuspješna, mi možemo o tome dobiti informaciju to je u potpunosti transparentno. Dakle, je vrlo važno da ono što činimo ne potkopa u potpunosti ono što smo do sad postigli, posebice stoga što je tu postojala jednoglasna odluka parlamenta. Hvala lijepa, gospodin Fjeldner. Hvala lijepa. Kad sam pročitao ovaj tekst, zaključio sam da je TTIP velika opasnost e, za okoliš e, i ako neko o tome pregovara, onda je e, sigurno idiot. No, to ipak ne stoji. Međutim, problem je u tome što u ovom tekstu stoji samo ono što mi ne želimo iz TTIP-a. Uopće se ne navodi što je to što želimo to je kao da smo napisali rezoluciju iz područja recimo protokola iz Kiota i govorimo samo o prijetnjama za europsko područje e, i da zbog toga moramo biti oprezni. Naprotiv, ja smatram da naglasak treba biti na onome što trebamo ostvariti. Uzmite antibiotike, postoje velike problemi sa SAD-om. Međutim, mi možemo E, uvesti zabrane i visoke carinske naknade, ali to neće spriječiti neke procese. Moramo naglasak staviti na ono što želimo u području fosilnih goriva, sigurnosti hrane, zaštite okoliša. Naravno da postoje razlike u mišljenju u odnosu na SAD u svim tim područjima jer imamo bolje politike ali oni možda imaju politiku koja i nije puno lošija od naše. A ako se ne možemo s njima dogovoriti, kako ćemo se dogovoriti s nekim drugim na svijetu? Zar mi više ne vjerujemo u okolišna pitanja? Zar ne mislimo da se trebaju rješavati putem međunarodnih obvezujućih sporazuma? Jer ako je ovo naša poruka, onda naprosto možemo odustati. A kritičari uvijek iznova govore da e, ispada da običan čovjek na ulici ima ovo mišljenje. To ne stoji. Pogledajte podatke. 50% europljena smatra da je TTIP dobar, 25% ih smatra da nije dobar i zato e, moramo obrnuti stvari, moramo govoriti o onome što želimo ostvariti iz TTIP, a ne o onome čega se bojimo. Hvala, gospođa Borcan snagu TTIP-a slažemo se svi, imat će daleko sežne posljedice za milijune ljudi, jedino što se ne slažemo oko toga, odnosno ne možemo postići konsenzus oko toga hoće li one biti pozitivne ili negativne. E, jedna stvar je jasna, o TTIP-u se drugačije raspravlja u europskim institucijama i među ljudima na ulici. E, mi u parlamentu se ne možemo složiti hoće li ovaj sporazum donijeti štetu ili korist. Međutim, nažalost, zbog e, prekrivenosti velom tajni cjelokupnog sporazuma, zbog e, nedostatka relevantnih informacija, među građanima se sve više počelo pojavljivati negativno mišljenje, e, odnosno ne raspravlja se više o tome što nam evo, ovaj sporazum može donijeti, nego se više raspravlja o tome koliko ćemo radnih mjesta izgubiti, koji će ekološki standardi biti sniženi, zdravstveni standardi ili koliko će multinacionalnih kompanija tužiti naše države članice. Dakle, smatram da je u startu e, napravljena, pogreška od strane Europske komisije e, jer je prvo bila početna velika tajnovitost, a kasnije je zakasnila javna rasprava. E, s ovakvim raspoloženjem u javnosti smatram da čak i ako mi u Europskoj uniji isposlujemo sve ono što smo htjeli, imat ćemo veliki problem da to i građani tako prihvate. Nitko naravno danas ne zna kako će izgledati konačni tekst, ali svakako e, smatram da e, naša odluka treba ovisiti o tome hoće li nam komisija osigurati u pregovorima da se europski standardi i one vrijednosti koje imamo ne naruše. Hvala. Thank you very much. And now... Hvala. A sada dajem riječ gospođi Konečna. Zahvaljujem. E, za početak želim zahvaliti izvjestitelju. Za razliku od mojih kolega, ja ne mislim da trebamo imati povjerenja u komisiju. Govoreći o ovom sporazumu, komisija nas je praktički uvjerila da ne treba imati povjerenja, jer da e, treba imati povjerenja imali bismo objedinjeni tekst. Cijela Europska unija temelji se na transparentnosti, a mi kao zastupnici u Europskom parlamentu na koncu moramo tražiti da nam se dostavi tekst, to nije prihvatljivo. E, moramo odbiti ovakav e, način postupanja i ovu tajnovitost. Mi imamo pravo, a isto tako i europski građani imaju pravo uvida u ovaj tekst. E, I još nešto, u potpunosti se slažem s točkom 5, međutim željela bih je proširiti i unijeti i klinička ispitivanja, kao što je već spomenuto. E, zdravstveni radnici e, su me kontaktirali u svezi s tim pitanjima. E, direktiva o medicinskoj sigurnosti Europske unije je donesena, ona je vrlo rigorozna i treba se primjenjivati. Tu postoje velike razlike u odnosu na SAD. I stoga smatram da svakako moramo osigurati transparentnost. Građani Europske unije su nas izabrali i moramo osigurati transparentnost za njih. Zahvaljujem. Mislim da je ovo pravo pitanje. Pitanje je što je to što mi zapravo želimo ostvariti u sklopu pregovora. Netko kolega je već postavio ovo pitanje koje je iznimno relevantno. Istodobno smo svjesni razlika u odnosu na američko gospodarstvo i američke propise. Postavlja se pitanje koje su to razlike između njihovih i naših propisa koje su prihvatljive, a koje razlike neće imati izravan učinak na naše e, pravne i gospodarske odnose. E, koje su razlike prihvatljive, a koje su takve da onemogućuju bilo kakav sporazum. E, sigurnost zdravlja je jedno od vrlo važnih pitanja. Tu nema nikakve dvojbe. Međutim, potrebno je postaviti još jedno pitanje. Neki od propisa Europske unije nisu prihvatljivi za SAD. Ukoliko bismo isključili ta e, područja iz područja primjene, našli bismo se u situaciji u kojoj bi američke propisi onako imali određeni utjecaj. E, međutim, to ne postoje nikakve procjene i e, nemamo točne informacije o tome. Kada govorimo o konkurentnosti europskog gospodarstva, e, tu postoje elementi koji su u ovoj fazi iznimno važni. Rezerva za stabilnost tržišta i tako dalje. Europska industrija u ovom trenutku kaže da ako je to moguće, a ovdje ne govorimo o takozvanom isticanju ugljika, odnosno premještanju proizvodnje u Aziju, ali može se dogoditi da će doći do premještanja investicija u SAD. E, to je nešto što će eventualno e, postojati kao realna mogućnost. Treba nam odgovor na to pitanje. I još nešto što je jako važno, a to su informacije koje je potrebno dostaviti našim građanima. Svi mi imamo iskustva sa aktom i trebali smo iz toga izvući pouku. Na svim odborima trebamo pažljivo e, pratiti i voditi računa o transparentnosti. Mnoge nevladine udruge zahtijevaju jasne informacije, naravno u svo dužno poštovanje E, propisa o povjerljivosti kada se radi o informacijama koje se trebaju e, čuvati tajnima. Gospodin Gurte, izvolite. Hvala lijepa. Zapravo se nisam želio javiti za riječ, ali e, sam ustanovio da je potrebno jer se ponašamo kao da je to prvi sporazum o slobodnoj trgovini. 2009. se o E, svim e, više od tisuću sporazuma o slobodnoj trgovini e, razgovaralo iza zatvorenih vratiju i nije došlo do smaka svijeta. Međutim, sada sa SAD-om ispada da moramo biti posebno oprezni. A zapravo postoji određena tolerancija različitih standarda. Naša poljoprivreda će onda biti izložena posebnom pritisku. E, tu postoji e, određeno natjecanje e, što se tiče cijena i dolazi do srozavanja cijena, a kolege kažu da to znači da naša poljoprivreda na koncu neće biti konkurentna. To je veliki problem, a međutim ne radi se o tome da će doći do smaka svijeta. Ugovor iz Lisabona omogućio je da uopće o tome glasujemo. I to smo pokazali i kod akte i e, drugih situacija da možemo reći i ne, a e, neki su smatrali da to uopće nije moguće. I zato moramo biti oprezni, moramo točno preispitati i vidjeti što je moguće. E, mislim da nitko ovdje ne želi smanjiti standarde što se tiče zaštite potrošača. E, neke nevladine udruge ili kolege smatraju da to mogu politički iskoristiti. Međutim, tu moramo biti oprezni. Ako se odlučimo bore, onda sjedamo za pregovarački stol, a ne možemo unaprijed reći ne, mi nismo spremni. E, zapravo se nisam htio javiti za riječ i e, izvolite. Dalje. Zahvaljujem, gospodin Peterle. Zahvaljujem. Ovdje razgovaramo o jednom od najvažnijih sporazuma i što se tiče implikacije i što se tiče javnih interesa. Naša je odgovornost velika. E, podržavam nastojanje da se zaključi ovaj sporazum, međutim trebamo nastojati i ostvariti i ciljeve koji su u skladu s našim temeljnim vrijednostima. Ja nisam samo zainteresirana za e, veći obujam trgovine. Bitne su i implikacije koje će iz toga proizaći. E, iz onoga što je rekao predsjednik Juncker, jasno je da neće dopustiti urušavanje ekoloških standarda i standarda što se tiče sigurnosti hrane. Naši građani žele pravnu sigurnost e, i žele znati e, koje će biti posljedice određenih odredbi iz ovog sporazuma. Posebno ukoliko on proizlazi iz dva različita pravna sustava. Osim toga moramo znati jesu li ispunjeni preduvjeti kako bi se ovaj sporazum proveo u dijelo. E, bojimo se e, da će Amerika preplaviti Europu e, proizvodima upitne kvalitete. Moramo nešto učiniti kako bismo reagirali na takvo mišljenje. E, smatram da je dobro dogovoriti koja su to područja koja ne mogu biti predmet pregovora. Što je to od čega nećemo odstupiti? Mislim da je ovaj e, prijedlog teksta dobar kao podloga za osvajanje konačnog mišljenja. Zahvaljujem, gospođo Gundleno. Zahvaljujem. E, kao prvo zahvaljujem izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja u kojem ukazuje na određene rizike koji su povezani sa TTIP-om. Mislim da je važno da zadržimo vlastiti zakonodavni okvir i standarde i da ih ne urušimo. Ovdje govorimo o sigurnosti i zdravlju ljudi. Što se tiče zdravstvene ispravnosti hrane, javnog zdravstva, ako pogledate ta pitanja, onda možete vidjeti da postoje određene granice i razlike između ova dva gospodarstva i ove dvije kulture. To je nešto što je potrebno zadržati. TTIP ne treba smatrati obećanjem za otvaranje tržišta za naša poduzeća. To je također nešto što je mogućnost za održanje naših standarda osiguranja da se poštuju i drugdje na svijetu. Moramo štititi naše pravne i zakonodavne standarde i ako je potrebno možemo isključiti određena horizontalna poglavlja. Zahvaljujem. 19 siècle a celui de la de 19. stoljeće bilo je stoljeće metalurgije, metalurgija, 21. stoljeće, 20. kemikalija, 21. biotehnologije. TTIP u tom kontekstu ima posebnu težinu što se odražava i na nadležnost našeg odbora. Naime, možemo vidjeti da se ljudi opiru TTIP-u i da postoji čitav niz zadrški. Govori se o složenosti područja o kojima se pregovara, posebice kada se radi o sigurnosti hrane i javnom zdravlju. Naše reakcije su, nažalost, rezultat onoga što smo već iskusili. E, drugim riječima imali smo prilike vidjeti da uvijek reagiramo a posteriori, a ne na vrijeme. Isto tako, rješenja unutar pregovora vjerojatno će rezultirati rješenjima e, koja i metodama koje će se moći kako kritizirati. Vrlo je važno da se potpisivanje sporazuma e, smatra kao nešto što je podložno i našem mišljenju i našem stavu zato što se ne može potpisivati bez toga da se mi složimo. Hvala lijepa. Sada dajem riječ komisiji, gospodin Robin. Lijepo vas molim da iznesete svoje odgovore na postavljena pitanja. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. U ime Europske komisije želio bih iznijeti nekoliko napomena vezano uz ovu e, vrlo živu raspravu koja zapravo odražava samo složenost cijeloga procesa i koja će nas pratiti jedno određeno vrijeme budući da imamo još e, dio procesa pred nama. Želio bih e, samo iznijeti nekoliko činjenica vezano uz komentare koje su iznijeli članovi odbora. Za početak što se tiče transparentnosti. Želio bih na samome početku e, članove pozvati da pogledaju naše internetske stranice u glavnoj upravi za e, trgovinska pitanja gdje postoje sva naša pregovaračka stajališta za cijeli pregovarački proces, a uz njih možete pronaći pregled činjenica e, vrlo jednostavnim, izražen vrlo jednostavnim jezikom i bez pravnog žargona. Novi povjerenik izdao je uputu da je vrlo važno da se osnaži razumijevanje pregovaračkog procesa u javnosti. Dozvolite također da podsjetim da među članovi izvjestitelj i predsjedatelj svi imaju pristup tekstu, izvjestitelji naravno područjima za koje su nadležni i na taj način se transparentnost u potpunosti osigurava. Mi i dalje nastojimo još e, više e, osnažiti transparentnost u ovome domu. No mislim da je pošteno e, reći da transparentnost koju smo do sad ponudili zapravo nema presedana u međunarodnim pregovorima o trgovinskom sporazumu. Što se tiče investicija, vidjeli ste e, naše izvješće objavljeno prošle tjedan na 150 stranica, vrlo sveobuhvatan dokument. Ponovno možete vidjeti koja su pitanja otvorena i možete kao izabrani predstavnici e, donijeti svoje mišljenje e, i izraziti ga u sljedećoj fazi interne rasprave sa komisijom i vijećem, te reći jesu li određeni instrumenti prihvatljivi e, u trgovinskom sporazumu sa SAD-om. Međutim, dok se čeka vaša odluka i vaša interakcija s Europskom komisijom i državama članicama, mi smo prestali pregovarati o tom poglavlju sa Sjedinjenim američkim državama kao ustupak vama i veselimo se raspravi koju ćete održati internoj kao i onoj e, koju, u kojoj ćete sudjelovati. Nadamo se da ćemo stvariti napredak vezano uz rješavanje sporova između investitora i države. Što se tiče pitanja koja su u nadležnosti ovog odbora, dozvolite da podsjetim da predsjednik komisije i povjerenik službeno potvrđuju da TTIP neće dovesti u pitanje našu razinu zaštite. Obje strane E, u instrumentima koje razvijamo kao sastavni dio pregovora TTIP-a zadržavaju svoj suverenitet i pravo da donose propise. To je nešto što će se također primjenjivati i na buduće razdoblje. Mislim da je vrlo važno to naglasiti kako ne bi bilo nikakvih dvoznačnosti. Mi ćemo na, naravno u dva velika e, područja o kojima postoji određena dvojba nastojati uzeti u obzir i specifičnosti naših društava i zajednica. Međutim, sve to ne smije nas zapravo odvratiti od činjenice da će nas TTIP učiniti konkurentnijima i da će nam omogućiti da financiramo vrlo visoku razinu zaštite na koju je naše društvo naviklo. Dakle, vrlo visoke razine zaštite okoliša, vrlo visoke zaštite e, radnika koje ne postoje u Aziji i u drugim dijelovima svijeta nekako treba financirati. A mi smo u Europi u fiskalnoj situaciji i više ne možemo koristiti fiskalne instrumente e, da bismo e, to financirali. Dakle, jedan od instrumenta koji nam je još uvijek na raspolaganju je liberalizacija. Dakle, poboljšavanje regulatorne kompatibilnosti E, jest put kojim treba ići e, u onom smislu u kojem ne dovodi do dovođenja u pitanje naših E, vrijednosti. Nema apsolutno govora o tome da će se promijeniti rič. Isto tako Sjedinjene američke države nemaju apsolutno nikakvu namjeru usvajanja toga propisa. Dakle, mi ćemo zadržati svoje razlike u tom smislu. Što se tiče regulatornih tijela za kemikalije, oni mogu e, surađivati kako bi regulirali, odnosno uredili kemikalije koje predstavljaju najveću opasnost za čovjeka i za okoliš, e, oslanjajući se na studije i na taj način zapravo um, povećati šanse da dođemo do kompatibilnih rezultata. Ako to ne uspijemo sa SAD-om, sa kime bismo onda to danas na globalnoj razini trebali činiti? Dozvolio samo nekoliko konačnih napomena vezano uz točku 5. Budući da je um, to nešto o čemu je govorio čitav niz zastupnika, a isto tako želio bih se osvrnuti na automobilsku industriju zato što zapravo postoji e, taj valjani argument da se norme u području automobila razvijaju u nekim drugim forumima. I upravo ovo e, bi trebalo pomoći da i u tim forumima osnažimo suradnju sa Sjednjim američkim državama. E, automobilske norme koje se razviraju u Ženevi predstavljaju sustav koji još uvijek ne funkcionira između nas i Sjedinjenih američkih država. Diljem država članica u, kod svih proizvođača automobila željeli bismo zadržati jednaku razinu zaštite i mislim da je dobro poznata činjenica da e, se nitko ne osjeća e, manje sigurnim sjednali u automobilu u Europi ili u SAD-u, ali na ovaj način bi se moglo E, izbjeći da se dva put ide po istom poslu i da se povećavaju troškovi. E, dakle, u onim situacijama gdje neovisno regulatorno tijelo je temeljem objektivnih podataka spremno prihvatiti e, sustav drugoga tijela. To međutim ne znači primjerice da ćemo u nekim drugim propisima koji se tiču primjerice emisija iz ispušnih plinova i slično postići dogovor. Što se tiče sigurnosti hrane i što se tiče mjera SPS-a, želio bih samo reći zastupnicima da se naši poljoprivrednici brinu e, zbog tih mjera jednako kao i američki poljoprivrednici. Evo, ako bilo tko od vas ode u Belgiju samoposluživanje, E, može naići na jabuke i e, kruške koje su vrlo, vrlo jeftine zato što ih se nije moglo izvesti u e, Rusiju, a jednostavno postoje ograničenja za plasiranje na američko tržište. Ista stvar je sa govedinom. Europska govedina koja više od 15 godina se ne plasira na američko tržište zbog problema um, kravljeg ludila. E, znamo da je priča s kravljim ludilom daleko iza nas, ali eto, e, to još uvijek nije riješeno i zato pokušavamo pronaći način da je to nakon 15 godina prvi puta naše, e, naša govedina bude plasirana na američko tržište i to je samo jedan od primjera. Neovisno o tome radilo se o hormonima ili rektoparinu, nećemo dozvoliti da se to koristi u proizvodnji u, eh, i uzgoju stoke u Europi. Dakle, to se neće promijeniti u kontekstu TTIP-a. Dakle, tu ćemo u potpunosti zadržati svoj suverenitet i mislim da je izuzetno važno za nas da to još jednom potvrdimo. Mi kao Europska komisija moramo vas razuvjeriti da postoji prijetnja tome. Što se tiče dodatnih e, stručnih e, informacija koje možda trebate, moj mali tim u komisiji vam je na raspolaganju, možete me pronaći na internetu, možete doći do nas, možete nas pozvati, mi ćemo doći k vama Postoji čitav niz e, relevantnih stručnjaka diljem komisije, ne samo u našoj glavnoj upravi koji se bavi ovim pitanjima, zato što ovaj sporazum ima jednu značajnu regulatornu dimenziju i mi smo zapravo spremni otići tamo gdje je, su stručna znanja i spremni smo vam na njih ukazati. Slušamo vas. Mi smo vrlo mali e, tim u komisiji i... Spremni smo na komunikaciju, ali svjesni smo da ne možemo na taj način komunicirati možda na zadovoljavajući način sa javnošću, pa tu računamo na vas. I e, radi se o vrlo važnom pitanju, pa računamo i na vas da ćete vi svojim e, građanima i biračima objasniti o čemu se radi. Dakle, mi smo zapravo u vašim rukama da nam pomognete. Što se tiče točke broj 5, energija, e, Možete li molim vas završiti s izlaganjem? Da, evo samo još ova točka i završit ću. Dakle, što se tiče e, izvoza, e, moram reći da rezultat toga da zapravo e, veliki izvoz ukapljenog plina i nafte, odnosno nemogućnost da se uvozi, dovodi do toga da uvozimo velike količine ugljena. Međutim, važno je da e, ne narušavajući naše vrijednosti uklonimo postojeće prepreke kako bi se takve situacije izbjegle. Hvala lijepa. A sada dajem riječ našem izvjestitelju i zamolio bih ga da, ako je to moguće, govori kratko. Hvala lijepa. Biću vrlo kratak. Zahvaljujem svima na komentarima koje ste iznijeli i na vašem doprinosu. Ovo je bila vrlo žustra rasprava i ne iznenađuje me ono što je rekla kolegica s kojom sam puno surađivao, koja je ponekad dosta kritična, ali to je e, logično kada e, su zapravo razlike u polazištu velike. E, čuli smo također i komentar da je ovo dogmatski pristup koji e, je protiv SAD-a. Mislim da to ne stoji. Ja sam na samom početku rekao i to potrudio sam se i citirao sam riječi gospođe Malmström, e, povjerenice za trgovinu, koja je rekla da je riječ o dvosmjernom procesu. E, moramo imati demokratske procese, spomenula je i rasti, pospješivače rasta i tako dalje. A postoje neke teme koje nije navela, njih možemo unijeti, to može biti predmet rasprave, međutim kolege kažu da je ovaj izvještaj suviše jednostran. E, međutim, to ne stoji. Mnogi kolege kažu da moramo reći što je to za što se zalažemo, a ne samo protiv čega se borimo. Dobro, ja mogu reći da se mi zalažemo za očuvanje zaštite e, zdravlja ljudi, zdravstvenu ispravnost hrane i za očuvanje standarda koje sada imamo. Moramo znati da su to jednim dijelom i norme i standardi koji potječu iz prošlosti, a koji su nastali u sklopu demokratske borbe i nastojanja. Jednim dijelom moramo voditi računa i o budućnosti. Ne radi se samo o pristupu tržištu, radi se i o zakonodavnom okviru, o propisima. Moramo E, voditi računa i o provedbenim e, propisima e, kako u sklopu provedbe ne bi došlo do urušavanja naših standarda. Drago mi je i zahvaljujem na svim komentarima koji će nam biti vrlo dragocjeni. Zahvaljujem. Zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Petog veljače je rok za amandmane do šest sati popodne. Glasovanje je 31. E, ožujka, glasovanje na e, međuparlamentarnom odboru 14. E, travnja, a također će biti na dnevnom redu na plenarnom zasjedanju u svibnju. A sada, s obzirom na dugu raspravu o TTIP-u, sada moram najaviti točku koja se odnosi na E, kakvoću goriva i obnovljivu energiju. E, Prenijet ćemo ovu temu e, na 29. budući da nemamo vremena. A sada ćemo odmah krenuti na raspravu o posrednoj prenamjeni zemljišta i dajem riječ što se tiče sedme točke izvjestitelju Torvaldu. Hvala lijepa. E, spomenuo bih ovdje na početku sat, e, koji je divna stvar e, koja dijeli sat na 60 minuta. Neki od vas možda imaju neke drugačije predođbe koje nipošto ne stoje. Prijeći ćemo sada na drugi dio. Ovo je drugo čitanje i uvelike se razlikuje od prvog čitanja. Što će zapravo eventualno zakomplicirati cijeli proces. E, moramo krenuti od toga da poštujemo odluku parlamenta u sklopu prvog čitanja i e, to zapravo znači da određeni dijelovi mogu dovesti do drugačijeg tumačenja. To bi onda eventualno uzrokovalo mnoge probleme za predsjednika jer bi se onda odluka e, morala donositi unutar ili izvan opsega došlo bi do kaosa. Stoga ćemo se općenito gledano držati zaključaka u slopu prvog čitanja. Ako se ne možete usuglasiti što se tiče izmijenjenog trijaloga, e, proces u sklopu drugog čitanja ide prema miranju, a to je vjerojatno proces koji vjerojatno nećemo moći kontrolirati. Druga stvar. Ako usuglasimo stajalište za trijalog, morat ćemo uzeti u obzir da moramo imati nešto o s čime možemo pregovarati. Neke adute. Ako ste pročitali moje izvještaje, onda vjerojatno ste uspjeli razumjeti da smo e, mi ispustili neke dijelove naprosto zato da bismo mogli bolje pregovarati. Istodobno moramo točno znati od čega ne odstupamo. To će biti vrlo zanimljiv proces e, zato što je to nešto što se razlikuje od jednog zastupnika do drugog. Neki su možda primijetili da su neka stajališta iz prvog čitanja ispuštena iz mog izvještaja. To nije rezultat e, toga što želimo naprosto kopirati i ispuštati neke stvari. Kada govorimo o hjerarhiji, to je nešto što se mijenja kako znanost napreduje i toga hjerarhija e, treba biti utemeljena na znanosti i tehnološki neutralna. Postoje i neke drugi izazovi. E, poveznica od 20 do 30 je slaba. I to je nešto što predstavlja pravi problem. Postoji još jedan problem, a to je energetska unija. E, postoji jedna malo nepristojna finska izreka – E, prema kojoj se na stablo e, penjete tako da e, krećete od stražnjice. Ali moramo vidjeti što radi komisija. U svakom slučaju popiti se na drvo je nešto što je vrlo teško, bez obzira na to na koji način krećete. U parlamentu ima raznoraznih mišljenja koja se odnose na e, faktore koji se primjenjuju na posrednu prenamjenu zemljišta i očekujem da će tu biti dosta predloga za izmjenama. E, već je spomenuto da moramo štititi buduće investicije. Međutim, moramo štititi i one investicije koje su već provedene u ovom segmentu. Ugradili smo određene elemente stajališta vijeća E, s obzirom na ovaj aspekt poštivanja investicija, ali isto tako želimo dati znak i signalizirati vijeću da smo zainteresirani za prave pregovore i da nemamo tek kruta stajališta. Ono što je rekao gospodin ministar u svom prvom izlaganju jutros je dobro polazište i to je nešto što poštujemo. E, uključili smo ovdje i dvostruko računanje. To nije baš popularno, ali znamo da je to nešto što se primjenjuje u brojnim državama članicama i vjerojatno je to nešto što će se primjenjivati i u budućnosti. E, kad sam to prvi put vidio, e, mislio sam da se zavaravamo. Imamo dvostruki obračun i pretvaramo se da nešto ispunjavamo, a zapravo to nije slučaj. Međutim, postoje i neke dobre vijesti. E, u sklopu prvog čitanja čini mi se da tehnologija još nije bila dovoljno razvijena. E, sada stvari promatramo u drugačijem kontekstu. E, došlo je do određenog tehnološkog napretka i sada postoji mogućnost da se ulaže u nešto za budućnost, a ukoliko to ne utvrdimo na taj način, onda postoji rizik da ćemo e, imati biogoriva druge i treće generacije na drugim kontinentima. E, spomenuta je i tema električnih vlakova. Neki kažu da je to prijevozno sredstvo za biogoriva instrument za biogoriva. U svakom slučaju e, ispustili smo električni vlak bez obzira na to što smo mislili da je eklektičan. E, nismo unijeli bitne izmjene u priloge, ali e, smatramo da su oni tehnološki neutralni. Kao što sam spomenuo, zadržali smo stajalište iz prvog čitanja, a i neka prijeporna pitanja. To uključuje e, obvezujući minimum naprednih biogoriva od 2,5%, 6% gornja granica konvencionalnih biogoriva, e, s tim da se zadržavaju faktori za posrednu prenamjenu zemljišta i u tom smislu očekujemo zanimljivu raspravu sa izvjestiteljima u sjeni. E, ja sam e, pokušao e, ukloniti sve one božićne ukrase sa dokumenta koji je rezultat prvog čitanja. Božić je prošao. Nadam se da ćemo završiti ovaj proces prije sljedećeg Božića. Izbacio sam neke od pretjeranih uvodnih izjava E, koji su bili zapravo pola romana. E, jer e, taj pristup se koristi onda kad se zapravo ne možete usuglasiti. I ja sam to izbacio kako bih ostavio prostor za neke inteligentne odredbe. I na posljedku, mislim da postoji veliki izazov koji se odnosi na cijenu goriva, cijenu nafte. S obzirom na sadašnju cijenu, E, situacija e, će biti jako teška na tržištu što se tiče prihvaćanja biogoriva i stoga će tu biti potrebno nešto učiniti. To je sve što sam želio reći danas u ovom trenutku. E, rado ću saslušati zaključke koje će iznijeti moji kolege. Još uvijek sam veliki optimist. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Odmah krećemo sa izvjestiteljima u sjeni. E, molim vas da se držite e, e, roka s obzirom na nedostatak vremena dvije minute svaki od vas. Zahvaljujem. Prijedlog komisije predstavljao vrlo kompliciran proces obračuna kako bi se ustanovilo i definirala posredna prenamjena zemljišta. Pohvalno je E, to što se ulaže trud da se promiče druga generacija biogoriva i da se uklone postojeće razlike. E, osnovno je pitanje je li to bilo uspješno tijekom prvog čitanja. E, ja se zapravo pitam može li se to napraviti kako treba i hoće li to uvijek biti nešto što je veliki problem. Gospodin Torvalds je govorio o tehnološkom napretku koji se dogodio od prvog čitanja. To ukazuje na neke od problema s kojima smo ovdje suočeni, ali problem još uvijek postoji. Moramo se njime baviti, moramo nešto učiniti. Međutim, e, ja nekako imam osjećaj da nam neće uspjeti stvari napraviti kako treba. što se tiče samog sadržaja, gospodin Torvalds je korektno rekao da nastojimo E, poštivati zaključke iz prvog čitanja, ali moramo voditi računa i onome što radi vijeće, jer ako to ne radimo, onda e, to znači da nećemo ovaj dokument usvojiti prije kraja ovog mandata. A što se tiče e, faktora koji se koriste za obračun neposredne prenamjene zemljišta, mislim da postoje bolji načini za rješavanje ovog konflikta između hrane, proizvodnje hrane i proizvodnje goriva. E, moramo definirati osnovu za obračun ugljika, e, podredni ciljevi 5%, pitam se je li to realno. E, puno dionika kaže da je 0,5 ambiciozno. 2,5 djeluje previsoko. Što se tiče gornje granice, morat će se e, naći neko rješenje između 6 i 7, možda 6,5, međutim, ponovno ovdje postoji problem. Jer pitam se da li to radimo na kriv način. Možda bismo mogli podržavati fosilna goriva. E, umjesto da podržavamo e, ovu drugu generaciju. Ovdje ću stati, ali ima još puno toga što bih zapravo želio reći. Hvala predsjedniče. I htio bih se zahvaliti ne samo formalno, nego i stvarno, realno gospodinu Torvalcu zbog e, sadržaja koje on tako e, krasno iznio. Ovdje smo e, ponovno dobili neka stajališta koja je parlament već prije nekoliko godina izrazio. Imamo sve uvjete kako bismo došli do sporazuma sa vijećem. Mi ćemo dati potporu ovom prijedlogu ali kao klub želimo taj prijedlog obogatiti čitavim nizom amandmana koji žele postići ciljeve ovog izvješća. Želimo dati veću pregovaračku moć u sklopu pregovaranja s vijećem. Moramo privesti kraju eh, rivalitet između hrane i goriva i u sklopu toga što se tiče veće granice, mi ćemo e, predložiti 5,5% i želimo također e, uzeti u obzir faktor luka. Želimo veću odlučnost što se tiče kriterija održivosti. Mislimo da je važno da E, dođe kraj javnom financiranju biogorivima prethodne generacije i važno je također da je prijedlog od 2,5% važan, ali mislimo i da e, popis prihvatljivih e, biogoriva treba biti transparentan. Hvala. Sada u ime Isijara gospođa Gerlin. Hvala. Hvala. Ja isto mislim da moramo ovdje e, definirati određene stvari koje stoje. Ovo je nešto što je praktički neizvjesno već e, dosta vremena kada govorimo o ovom konkretnom prijedlogu. Oni među nama koji rade na ovome saznali su od brojnih ljudi koji se ovime bave, bilo iz industrije, nevladine udruge i tako dalje. E, svi su zapravo već očajni i žele da se to na neki način zaključi. E, čisto da znate kako stvari funkcioniraju. Podržavam izvjestitelja što se tiče prve točke i onoga što je rekao da moramo imati nešto konkretno s čime ćemo ući u pregovore, to moramo usuglasiti. I ovo je zapravo jako čudna situacija. Imamo drugo čitanje, a došlo je do promjene u članstvu e, i e, imamo još puno zadataka kao tim izvjestitelja u sjeni. Ono što nam treba jest ono što je definirano za razdoblje do 2030. Ali isto tako se slažem s onima koji kažu da e, to treba biti nešto što je jednostavno provesti u djelo. Bilo je jako teško ostvariti dogovor zadnji puta. I zapravo e, to nije bilo opće prihvaćeno i u vijeću, a na koncu to vratiti na stajalište odbora Envi i ne učiniti ništa više, to bi bio gubitak vremena. Mislim da trebamo zaboraviti na one faktore za izračun posredne prenamjene zemljišta. Nema nikakvog jamstva da je taj model takav koji funkcionira i zašto bismo to sad e, trebali e, uzeti i inzistirati na tome. E, što se tiče gornje granice konvencionalnih biogoriva, ako se sjećate, odbor ITRE želio je gornju granicu 7,5%. Envy, ako se dobro sjećam, 5,5 e, na koncu i izvjestitelj podržava 6. Ja osobno smatram da to treba više od šest i e, ja ću e, podnijeti prijedlog e, za izmjenu tako da to bude sedam. Mislim da ima mnogo onih koji to neće podržati, ali važno je da se to predloži. Mislim da trebamo zaboraviti na dvostruki obračun. Ispričavam se, Nilsa, mislim da to nije dobro i mislim da to javnost neće razumjeti. Ako razumije, mislit će da je to zapravo samo privid. Moramo imati obvezujuće, ali realne ciljeve E, što se tiče biogoriva, možda 2,5%, možda je to ambiciozno, ali je li to moguće kao obvezujući cilj? E, možda bismo e, trebali razmišljati i o drugim mogućnostima. Hvala, sada guje, gospođa Konična. Tako <clears throat> nije dovolte pravo spodjekovat spravodaji. Zahvaljujem izvjestitelju. Zato što se radi o kontroverznom pitanju, pa je on imao težak posao. Smatram da jučer prilikom sastanka izvjestitelja u Sjeni vidjeli smo da postoji način da se složimo, ali sve ovisi o komisiji vijeću i o tome što će oni reći. Znamo da su neke države članice blokirale raspravu u vijeću, pa pozdravljam napor da se mi usuglasimo. Jučer se vodila e, široka rasprava pa ću sada biti kratka. E, još i dalje smo zabrinuti, kao što je rekla gospođa Gerling. E, dva i pol posto je obvezujući cilj i ja bih svakako htjela vidjeti procjenu utjecaja iz država članica, jer neke države članice ne koriste biogoriva druge generacije. Oni nemaju mogućnost koristiti ih. A to bi trebala biti obveza do 2020. Dakle, preostalo nam je jako malo vremena. Mislim da bi to bilo pravilno, ali ako se budemo odlučili na takvu primjenu, imat ćemo još više e, kontroverznih raspravi kao što smo već imali. Moramo razmisliti o tome jesmo li u stanju ispuniti te obveze, a onda moramo znati koji će nam biti postotak, odnosno granica. Velik broj nevladinih organizacija i tvrtki predstavili su mi e, različite načine e, izračuna e, posredne, stope namjene zemljišta i zato smatram da nećemo biti u stanju dogovoriti se oko načina izračuna iluka. Morat ćemo pripremiti amandmane, ali ako budemo vidjeli da nije izvedivo postići e, kompromis, morat ćemo se vratiti na ono što smo imali u prošlosti. Ne smijemo pokušati e, nalaziti sustav koji će i dalje biti kontroverzan. Sada dajem riječ je kao tu za zelene dvije minute. Hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedniče. Htio bih se zahvaliti Nilsu na konstruktivnim eh, sasancima izvjestitelja u Sjeni koje smo imali do sada to je bila pretpostavka da bismo došli do dogovora i da bismo imali zanimljive pregovore s vijećem. Pregovori će i dalje biti zanimljivi, ali svi moraju znati da temelj ovog prijedloga je da se nešto učini sa lošim učinkom trenutnih biogoriva. O tome mi raspravljamo. Netko kaže da smo o tome govorili već jako dugo, ali da, postoji veliki lobby e, vani koji gura prema njihovom tržišnom modelu, jer oni žele povećati svoj udio na tržištu i kad smo započeli s raspravom o ovom zakonodavnom prijedlogu, mi smo znali da ćemo morati riješiti taj problem. Dakle, komisija treba to sagledati i treba dati prijedlog i vijeće i parlament uzeli su si previše vremena, ali pitanja su još uvijek tu, nisu nestala zato što smo mi o njima tako dugo raspravljali. Ako ih želimo riješiti, moramo se suočiti s tim problemima moramo govoriti o biogorivima prve generacije jer oni su bili e, prvi korak, a onda dolazi druga generacija biogoriva. Oni su drugi korak. Ništa se ne mijenja trenutno, to znači da čitav e, cilj od 10% E, se nije postigao, dakle tranzicija se nije dogodila. Trebamo staviti maksimalnu granicu za biogoriva prve generacije, ali moramo raspravljati i o drugim biogorivima. Ljudi kažu e, previše razgovaramo o tome, već predugo ali nema smisla zatvoriti oči jer problem time neće nestati. E, što se tiče perioda nakon 2020. godine, moramo reći da će tada situacija možda biti bolja, jer trenutno Europa ima previše pravila o prometu transportu. E, moramo smanjiti e, stakleničke plinove, emisije stakleničkih plinova. Ali e, u tome će nam pomoći direktiva o obnovljivim izvorima energije. I direktiva o kakvoći, gra, kakvoći mm, zraka također će nam pomoći. To će biti korisno za strategiju nakon 2020. godine i moramo svakako prestati postavljati nefleksibilne ciljeve kao što smo imali do 2020. godine. Gospodin Pedicini za FDD. Hvala predsjedavajući. Već smo imali prilike reći izvjestitelju da pozitivno gledamo na njegov prijedlog. On je poboljšao stajalište vijeća i učinio ga ambicioznim. Naš je primarni interes, kao što je već rečeno, smanjenje korištenje biogoriva prve generacije, posebice zato što oni imaju socijalni učinak. To je prvi cilj. Ali e, posljedica toga je da moramo potaknuti biogoriva druge generacije. Zato cilj od 2,5% je u redu što se nas tiče, ali želim je podsjetiti na to da tu postoje neki rizici. To smo već rekli i ponavljamo. Postoje rizik korupcije i prijevara, na primjer vezano uz korišteno ulje i e, masti životskog podrijetla. Dakle, trebamo pratiti ove proizvode kako bismo izbjegli kontaminaciju tih proizvoda, posebice one treće kategorije. Oni ne smiju dva put ući u izračun obnovljivog udjela energije u e, prometu. Postoje drugi rizici u drugim sektorima, na primjer otpad u drnom sektoru, to je bitno za proizvodnju papira i namještaja. Još jedan primjer je e, mast životskog podjetla. Postoji rizik da se takvo ulje koristi za proizvodnju biogoriva, a ne zbrinjava kao otpad. Zato moramo pratiti ove proizvode i hjerarhiju e, otpada kako oni koji su navedeni u popisu broj 9 ne stvore nelealnu konkurenciju. To je za nas bitno. Slažemo se s prijedlogom e, izvjestitelja što se tiče maksimalne granice od 6% za konvencionalna biogoriva. To se mora primijeniti na sve materijale. 6% treba se primijeniti na direktivu o kakvoći goriva i ne samo na direktivu o obnovljivim izvorima energije. Slažemo se, treba potaknuti istraživanja o metodologiji iluka i treba predstavljati prijedloge na temelju znanstvenih dostignuća moramo ostaviti otvorenim popis e, iz dodatka devetog. Taj popis e, komisija bi trebala ažurirati na temelju tehnoloških i znanstvenih dostignuća. Evo pri kraju sam. To je sve. Možda ako bude bilo vremena dodat ću nešto. Sada dajem e, riječ gospođi Delaej na minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Nastavit ću govoriti brzo, ali ne prebrzo kako bi prevoditelji mogli slijediti. Radi se o temi koju već, koju već dugo raspravljamo, međutim da je sad kraj, došlo krajnje vrijeme da sada zaključimo tu raspravu i da imamo jasan i stabilan okvir. Trebamo sigurnost i pravnu stabilnost kako bi se investicije mogle normalno odvijati. Ovaj predmet je očito složen, sastoji se od čitavog niza izazova, primjerice konkurentnost u sektoru proizvodnje goriva i u poljoprivredi ali isto tako moramo imati na umu da istovremeno želimo poboljšati kvalitetu proizvodnje, želimo smanjiti učinak stakleničkih plinova. Ne smijemo se staviti u situaciju da sankcioniramo bilo poljoprivrednike, bilo one poduzeća koja su već uložila znatna sredstva kako bi promijenila svoju dosadašnju politiku. Vrlo je važno da pošaljemo jasan signal kako bi se smanjilo korištenje biogoriva prve generacije, a isto tako i onih druge generacije. Želimo u svakom slučaju da posebna prenamjena zemljišta ima što je manje mogući negativan učinak na poljoprivrednu industriju. Što se tiče biogorva druge generacije, također ih treba ograničiti, ali na realan način. Oprostite, vam jedno pitanje na kraju, gospodine predsjedatelju, odnosno napomenu i pitanje. Vezano uz stopu posebne prenamjene zemljišta, meni se čini da je u ovoj fazi prilično teško tako nešto unijeti u zakonodavstvo. Mislim da treba nastaviti s njima i da treba e, to još dodatno analizirati. Moje posljednje pitanje vezano je uz amendmane. Je li e, drugo čitanje otvoreno ili ne? Imamo li diskrecijski prostor vezano uz amandmane? I, e, ili se radi o strogom postupku drugog čitanja? Hvala gospodin Balas. Hvala gospodine predsjedatelju. Jedno, jedna napomena i jedno pitanje. Napomena vezano uz stopu posredne prenamjene zemljišta. Mislim da je ono što je izvjestitelj danas rekao zanimljivo i da to treba podržati. Jer ako i dalje nastavimo sa E, pričom e, gdje e, nećemo imati u konačnici zakonodavstvo, mislim da će se to samo odraziti na situaciju vani i da će ostaviti prostora za djelovanje različitih interesa u različitim smjerovima. Jedno pitanje vezano uz napredna biogoriva. Je li moguće danas da postoji razlika između naprednih biogoriva koji su proizvedeni od otpada, i e, onih proizvedenih od tla. Postoji li mogućnost pravljenja razlika između te dvije vrste jer e, to bi možda omogućilo da e, točno znamo kakva je situacija da se isti problem ne postavi ponovno za par godina. Gospođa Grostet, treba pronaći ravnotežu između poljoprivrednika koji su obavili određena ulaganja i činjenice da trebamo paziti da biogoriva ne ulaze u konkurenciju sa prehrambenom industrijom. Mislim da postoje zanimljiva rješenja za poljoprivrednike, međutim važno je da se u budućnosti ograniče investicije u biogoriva koja se koriste u poljoprivredi naša politika ne može se temeljiti na sadašnjim e, brojkama jer je potrebno dodatno, jer potrebno dodatno istraživanje. Što se tiče e, biogoreva druge generacije, važno je utvrditi, usprkos tome što se radi o maloj količini, da se zaista radi o stvarnom napretku tehnologiji. Mislim da je to važno. Hvala. Hvala, gospodin Petelo. vielen Dank wirklich ganz kurz, Ich würde sagen, äh, Doppelberechnung ist, Doppelberechnung ist Hvala lijepa. Gospodin Žajsa, onda gospodin Peterle. Izvolite. Gospodin Žara, onda gospodin Peterle. Minuta, izvolite. Zahvaljujem. E, Dvostruki obračun bi trebalo izbjegavati zato što to zapravo znači manja proizvodnja. E, moramo razmišljati o tome što će se dogoditi nakon 2020. Što se tiče faktora ILUK, e, čini mi se da je to znanstveno korisna metoda koja ne vrijedi puno u praksi. Ako e, netko uzgaja uljanu repicu, onda E, je izračun takav e, da uopće ne odgovara realnosti. U svakom slučaju e, ne odražava stvarnu sliku i stoga treba ukinuti iluk. Gospodin Petrle. Petar i Petrle. Zahvaljujem. Petar i Petrle, došlo je do zabune. Petar i došlo je do zabune. Kad govorim o ovom pitanju, mislim da moramo biti u stanju promijeniti našu politiku. Moramo biti vrlo dosljedni. Htio bih da budemo dosljedni u pogledu e, uvjeta ulaganja, jer ulagači ne žele nestabilne prilike. Također moramo biti dosljedni u pogledu e, tehnoloških i okolišnih ciljeva. Drago mi što sam danas čuo u vezi s tehnologijama. Htio bih da naš e, pristup maksimizira industrijski e, industrijske rezultate državama članicama. Tim pristupom ne smijemo odagnati e, ulagače, nego moramo uz njih odraditi naš posao. Moramo biti oprezni kad govorimo o učinku na okoliš. E, kad govorimo o neobradivoj zemlji u središnjoj i istočnoj Europi, moramo obratiti veću pažnju tomu, zato što mislim da to nije loše korištenje zemljišta. Moramo e, iz naših izvora e, dobiti obnovljive izvore energije. Zahvaljujem. Kao prvo želim reći da propisi o biogorivima su stvarno doneseni nedavno. A drugo, moramo zapamtiti da posebice u novim državama članicama to je povezano s odlukama o ulagačima i ulaganjima. Mnogi ulagači su trenutno u situaciji da, da traže od nas da budemo predvidivi kao zakonodavci. Oni su eh, dobili kredite, investirali su novac ili koristili europsku pomoć. Gospodin Jar je govorio o tome da su se sada promijenili postoci, na primjer, za, za šećernu repicu. I došlo je do zamjene uljenom reticom. Tako su se promijenili modeli u poljoprivredi i došlo je do ravnoteže. Sada se uljana repica izbalansirala s drugim kulturama. Poljska sada proizvodi prašak od soje i za svaki, svaki hektar uljane repice imamo 2,5 tona hrane za životinje. Radi se o proizvodnji hrane za životinje. Isto se primjenjuje i na genetski modificiranu soju koja također doprinosi e, deforestaciji. Isto je sa e, palminim uljem iz Indonezije. To bi bilo bolje u odnosu na pojednostavljenu regulativu koju pokušavamo uvesti. E, prevoditelji su ostali s nama 15 minuta duže, sada odlaze